meeting. Poštovane kolegice i kolege, na samom početku sastanka željela bih objaviti odluke koje su donesene na razini koordinatora. Sastanak je održan jutros. Kao prvo dopustite da vas izvijestim da rasprava o mišljenju AFKO-A o TTIP-u a izvjestitelj je kolega Pons. Ta rasprava odgođena je i održat će se na sljedećem sastanku. Imat ćemo razmjenu mišljenja 26. veljače i onda ćete imati kratko razdoblje za amandmane do 2. ožujka, a 17. ožujka ćemo o tome glasovati na AFKO-u. E, željela bih dakle sve vas koji želite podnijeti ozbiljne amandmane da u međuvremenu stupite u kontakt sa izvjestiteljem e, i da pripremite predloge izmjena prije sastanka. E, nećemo imati puno vremena. Osim toga, e, željela bih vas obavijestiti da sada imamo na raspolaganju i prevođenje na latvijski, a što se tiče Rige, koordinatori su se dogovorili da taj sastanak treba biti između 18. i 20. ožujka. Osim toga, načelno smo dogovorili da ćemo raspodijeliti mjesta u e, komisiji i koristit ćemo Dontovu metodu na godišnjoj razini što se tiče e, ukupnog broja e, mjesta koja su na raspolaganju tijekom godine. A onda u klubovima možemo vidjeti E, da li se pojavila potreba za nekim izmjenama što se tiče putovanja drugih e, klubova. To je prepušteno e, klubovima. Dakle, od klubova se traži da tajništvu dostave imena sudionika koji bi sudjelovali u misiji u Rigu i to je potrebno učiniti do kraja ovog tjedna. Stupit ćemo u kontakt s koordinatorima, na raspolaganju je šest mjesta za nas plus predsjednik. Isto tako želim vas obavijestiti da je donesena odluka temeljem mog prijedloga da imamo e, sastanak međuparlamentarnog odbora, odnosno e, sastanak našeg odbora sa nacionalnim parlamentom nakon ljeta ili u listopadu. O tome će se tek donijeti odluka. Zatražit ćemo od klubova da iznesu svoje prijedloge što je prije moguće, ali najkasnije do uh, sljedećeg plenarnog zasjedanja u veljači, dakle tijekom sljedeća dva tjedna. Osim toga, uh, zatraženo je da se tumači poslovnik u pogledu uh, kontrole i analize izjave o nepostojanju sukoba interesa kandidata za povjerenike. E, složili smo se da se ovaj zahtjev treba dostaviti radnoj skupini koju je AFKO osnovao e, za potrebe revizije poslovnika. E, Sačekat ćemo mišljenje radne skupine o tom pitanju. Ovime zaključujem ovu točku dnevnog reda i prelazim na sljedeću točku dnevnog reda, a to je predsjedništvo vijeća Ovdje je s nama gospođa Zanda Kalnina Lukaševica, e, predsjednica vijeća, e, koje će iznijeti planove predsjedništva u pogledu ovlasti odbora AFKO. Ili ako želite reći i nešto više, e, možete. Izvolite, gospođo ministrice. Hvala. Zahvaljujem. E, poštovani članovi odbora, doista mi je velika čast i zadovoljstvo biti ovdje i izložiti prioritete našeg predsjedništva i detaljnije predstaviti važna pitanja e, koja su povezana sa e, djelokrugom rada AFKO-a. Prije nego što iznesem naše prioritete, dopustite da zahvalim talijanskom predsjedništvu i Europskom parlamentu na tome što ste osigurali neometanu institucionalnu tranziciju e, sa početkom našeg predsjedavanja i novog institucionalnog ciklusa. Smatramo da je ovo nova prigoda kako bismo e, učinili rad komisije energičnijim i ostvarili veće rezultate i to na raznim područjima, području gospodarstva, E, geopolitičkim e, promjenama i u svjetlu svega toga komisija i Europska unija se moraju prilagoditi i reagirati. E, temeljni ugovori omogućuju razne inicijative, ali na nama je da ih pokrenemo, a pritom moramo voditi računa o vlastitim i tuđim interesima. Naglasak je između ostalog na terorističkom napadu 7. E, siječnja e, koji je doveo do e, šokantnih reakcija i mi suosjećamo sa svima onima koji su izgubili svoje najbliže. Europska reakcija mimohodi mira, kampanje sve to nas je povezalo e, s obzirom na e, načelo slobode izražavanja koje je jedno, jedan od stupova naše e, demokracije. Što se tiče našeg predsjedništva, naglasak je na konkurentnoj, digitalnoj i angažiranoj Europi. To su pitanja koja su važna običnim građanima Europske unije, Ovaj odbor naglasak stavlja na pitanja koja utječu na obične građane na dva načina. Kao prvo, riječ je o legitimitetu. Drugim riječima, radi se o odnosu između Europske unije i demokratskih prava građana. E, druga skupina pitanja odnose se na to na koji način najbolje osigurati suradnju između tri institucije, Komisije, Vijeća i Europskog parlamenta. Što se tiče pitanja legitimiteta, željela bih e, e, reći nekoliko riječi o e, inicijativi europskih građana i transparentnosti. Ovu građansku inicijativu, europsku građansku inicijativu smatramo važnim instrumentom. Ne radi se samo o tome da to omogućuje prostor za prekogranični dijalog, nego također osigurava građanima mogućnost da utječu na europsku agendu. Ovo je relativno nov proces e, i tu su pred nama određeni izazovi. U tom pogledu veselimo se e, izvještaju o provedbi koji će komisija pripremiti i koji očekujemo u travnju. E, svjesni smo toga koliko je važno osigurati primjenu načela transparentnosti i to dosljednu primjenu tog načela i to putem veće otvorenosti sudjelovanja građana na koji se a na taj se način osigurava povjerenje građana u Europsku uniju. E, na taj ćemo način e, čvrsto osigurati čvrstu ulogu transparentnosti i legitimiteta. E, nekoliko riječi je o konvenciji o ljudskim pravima. Kao što znate, sud je nedavno sklopio nacrt sporazuma o pristupanju Europske unije konvenciji o ljudskim pravima. Međutim, to nije u skladu sa e, temeljnim ugovorima i to je sada nezgodna situacija za sve tri europske institucije. Tijekom našeg predsjedavanja predložit ćemo konstruktivan put prema naprijed. Jako je važno da naši građani e, budu svjesni rezultata i pregovora kako se vode i da se ništa ne dogovara iza kulisa. Želimo da predsjedništvo tjesno surađuje s parlamentom i s komisijom kako bismo unaprijedili međuinstitucionalnu suradnju, a nakon što su ostvareni dobri rezultati tijekom talijanskog predsjedavanja. E, kako bi se osigurala najprikladnija razina donošenja odluka, E, Unija mora e, štititi načela e, delegiranja ovlasti, supsidijarnosti i proporcionalnosti. To su načela koja su jako važna nacionalnim parlamentima. Mi čvrsto vjerujemo da je to nešto što se može ostvariti kroz tijesnu suradnju i partnerstvo s Europskim parlamentom i Europskom komisijom. Isto tako, uvjerena sam da E, je tjesna suradnja i konsenzus nešto što je potrebno kako bi se ponovno uspostavilo povjerenje europskih građana i kako bi se provela strateška agenda za uniju u e, vrijeme promjena. U tom smislu zahvalni smo Europskom parlamentu na tome što je spreman E, potaknuti tjesnu suradnju i unaprijediti je između tri institucije, a na taj se način može ostvariti napredak što se tiče pitanja od zajedničkog interesa. Želimo e, tijekom našeg predsjedavanja i dalje raditi na zakonodavnom programiranju kako bismo poboljšali učinkovitost što se tiče donošenja odluka i stavili težište na rezultate. E, s obzirom na rezolucije parlamenta e, u pogledu poboljšanja međuinstitucionalne suradnje, nadamo se da ćete vi podržati ove ciljeve. Prvi potpredsjednik Timmermans e, iznio je svoje namjere da pripremi prijedlog za reviziju međuinstitucionalnog sporazuma o boljem Eh, zakonodavnom okviru iz 2003. i unaprijed se tome veselimo. Eh, želim kratko spomenuti i vladavinu prava. S obzirom eh, na značaj koji Europska unija pridaje vladavini prava u vanjskim odnosima, od ključnog je značaja da poštujemo vladavinu prava i na internoj razini. Radi se o zaštiti temeljne europske vrijednosti. E, svjesna sam toga da nisam spomenula svaku važnu temu, međutim, e, bit ću vam zahvalna na vašim zapažanjima i pitanjima o temama koje sam spomenula ili o nekim drugim temama. I na posljedku, dopustite da kažem da se unaprijed veselim tjesnoj suradnji s vama tijekom narednih šest mjeseci, a i nakon toga. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, George Schöpflin. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. E, dopustite da pozdravim gospođu ministricu. Dobrodošli. Mislim da ste iznijeli široke obrise i e, spomenuli e, određena pitanja za koja smatrate da su relevantna. Temeljem mađarskog predsjedavanja moram reći temeljem iskustva da se uvijek događa da se na koncu pojave i pitanja koja se nisu mogla predvidjeti. Međutim, to ne treba na vas utjecati u ovom trenutku. Međutim, naravno zanima me jeste li spremni na neočekivane događaje, odnosno one e, nepoznate nepoznanice o kojima je govorio Rumsfeld. No, jedan od velikih šokova koje je doživjela Europska unija dogodio se nedavno, pojavila su se pitanja solidarnosti. To je jedan veliki izazov i što se tiče ravnoteže između slobode i sigurnosti. To je moje prvo pitanje. E, spomenuli ste i pitanje transparentnosti, međutim meni se čini e, da postoji E, određena napetosti između sigurnosti s jedne strane i transparentnosti s druge. Na koji se način mogu riješiti ove tenzije? E, koji bi pristup bio najbolji kako bismo osigurali da e, se uzmu u obzir interesi slobode i interesi sigurnosti? Zanimalo bi me što vi mislite o tome. Isto tako, E, zanimalo bi me ako možete nešto reći o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici e, s obzirom na Rusiju i tijek događaja. E, ne govorim nužno o vašoj situaciji u Latviji, ali zanima me ovo pitanje u svjetlu građanstva. Spomenuli ste građansku inicijativu kao važan instrument. Budući da sam izvjestitelj za to područje, to je nešto što me e, vrlo zanima. Kakvo je vaše razmišljanje u tom području? Ono što bih ja želio vidjeti je da se taj instrument e, doista transformira u nešto što će služiti onoj svrsi za koju je osmišljeno prije dosta vremena vremena i to u vrijeme pripreme konvencije. Bilo je to dosta davno. To ne funkcionira baš dobro. Mislim da se tu svi možemo složiti. Razgovarao sam s mnogima o tome. To je teško područje pravno gledano. E, postoje određena područja gdje se to može poboljšati. Zanima me e, kakva su vaša razmišljanja. I zanimalo bi me što mislite o pitanju migracija. To je akutan problem e, i unutar Europske unije možda to onda ne bismo trebali e, nazvati migracijama e, nego trebamo govoriti o slobodnom kretanju radnika. Znam da ima značajan broj latvijskih građana na britanskim otocima. Sigurno ste svjesni toga da postoje političke silnice u Ujedinjenoj kraljevini koje baš nisu sretne zbog toga. E, jer građani Latvije nisu visoko na njihovom popisu. E, ispravite me ako griješim. Možda postoji određena migracija iz Ujedine kraljevine u Latviju. U svakom slučaju to je vrlo složeno pitanje. I na posljedku spomenuli ste nešto i to s punim pravom, vladavinu prava na internoj razini. E, jutros smo čuli izlaganje talijanskog ministra Gocija. E, znamo da će o tome biti riječi na vijeću. Vi ste e, razmatrali to dok ste se pripremali. E, koje su vaše namjere? Evo možda da pustimo samo našu gošću da odgovori na ova pitanja, nakon toga ćemo postaviti sljedeće. Čućemo prvo još jedno pitanje. Se e, Hvala, gospođo ministrice. Mislim da bi bilo dobro da, da se stavite slušalice za simultano prevođenje. Mislim da ipak ne govorite talijanski. E, hvala. Dobrodošla. Dobrodošli. I želim vam mnogo uspjeha u radu, kao što želim i mnogo uspjeha vašoj vladi i vašoj zemlji kao tako. vi sada preuzimate predsjedavanje Europskom unijom u važnom trenutku, zato jer započinje zakonodavni rad parlamenta, a i cijele unije a i zato što se Europa nalazi u teškom trenutku, kao što ste i samo napomenuli, proživljavamo ne samo fizičke napade na državljane Europske unije, nego i političke prijetnje Europi kao takvoj. Ja sam vas htjela pitati sljedeće. Ne misli li vaša vlada, nadovezujući se na talijansko predsjedništvo, suočiti se s pitanjem europske obrane i sigurnosti putem suradnje, a također i putem učvršćivanja institucija. Zatim, mi kao socijalisti se slažemo s vama o tome da je potrebno promisliti europsku građansku inicijativu parlament upravo o tome razmatra jedno mišljenje jer vjerujemo čvrsto u to, ali također smatramo da u toj inicijativi kao što je sada razrađena, ipak postoje određena ograničenja, odnosno smatramo da je potrebno unijeti tu neke izmjene kako bi se državljani mogli lakše koristiti tim instrumentom. Mene zanima imate li vi već neko zamisao o tome što predložiti institucijama u tom smislu kako bi se dao odgovor mnogima koji žele pokrenuti takve inicijative, no onda se nađu u poteškoćama zbog mm, problema u prikupljanju potpisa ili u poduzimanju takvih inicijativa. Treće, na to ste se već osvrnuli, ali me zanima podrobnije kako predsjedništvo namjerava djelovati, kako naročito vijeće namjerava djelovati po tom pitanju koje je ugrađeno u ugovore, ali koje je bilo izloženo također primjedbama Europskog suda. To nisu beznačajne primjedbe, nego su to suštinske primjedbe. Dakle, kakvu inicijativu vi namjeravate poduzeti zajedno sa drugim institucijama kako bi se moglo nastaviti sa ratifikacijom Europske konvencije o ljudskim pravima? Uskoro ćemo se sastati sa prvim potpredsjednikom komisije i s njime ćemo između ostalog razgovarati i o međuinstitucionalnom sporazumu. Možete li nam reći nešto više o smjeru u kojem ćete krenuti i na ovom području? Hvala. bardzo. Też e, e, chciałbym złożyć Hvala. Ja bih htio čestitati gospođi tajnici ministarstva na ovom e, veoma dobrom izlaganju kao i na izlaganju vašeg premijera u Strasburu koje je bilo zaista koncizno, ali isto tako i sadržajno i naglasak je stavljen na europske vrijednosti. S obzirom na e, zemljopisnu lokaciju Latvije, jasno je da je to zemlja koja zaista sudjeluje u potpunosti u europskoj zajednici. Htio bih postaviti jedno pitanje koje se tiče europske građanske inicijative i krize koja je pogodila ovu instituciju. Zapravo e, nije stvar u tome da građani ne žele iskoristiti svoje političko pravo. Veoma često se žalimo na e, malu izlaznost na europskim izborima i pitamo se kako popraviti tu situaciju. A što se tiče Europske građanske inicijative, sasvim je jasno da građani žele iskoristiti svoje pravo. Mi smo kroz kampanju dobili podršku od 1,7 milijuna europskih građana, a kriza se sastoji u tome da Europska komisija poduzima određene mjere i koja ima previše pravni pristup. Dakle, nije stvar u tome da građani nisu zainteresirani za ovaj instrument, jer jesu zainteresirani i oni podržavaju ovu inicijativu i žele je koristiti što je više moguće, ali e, tu postoji e, ipak prepreka od strane Europske komisije. Stoga želim postaviti sljedeće pitanje. Koji će biti latvijski pristup po ovom pitanju, odnosno što možemo točno očekivati od vas? Možemo li računati na vas da ćete raditi na uklanjanju ove prepreke Europske komisije? Hvala. Um, Evo još jedno pitanje i nakon toga ćemo odgovoriti na postavljena pitanja. Hvala. Hvala gospodine Horgi, hvala gospođo predsjedavajuća, gospođo ministrice, dobrodošli i hvala na izlaganju. Želim postaviti pitanje koje je vezano uz rad našeg odbora. Kao i gospođa Veso, i vi ste govorili o pridruženju Europske unije konvenciji za ljudska prava. Dopustite mi da e, vas podsjetim na neke datume. To je odluka koja proizlazi iz Lisabonskog ugovora iz 2009. godine. Na ljeto 2010. godine Europski parlament je odobrio okvir tog pristupanja. To je četverogodišnji okvir i za vrijeme četiri godine Europska komisija i vijeće su imali pravo pregovarati sa Strasburskim sudom za ljudska prava, i ispregovarati uvjete e, pridruživanja Europske unije toj konvenciji. Sud nije rekao da je taj ispregovarani okvir nesukladan, zapravo radi se o kompatibilnom okviru, ali je zatraženo pet manjih izmjena. Dopustite me ovdje da inzistiram na tim pregovorima koji se moraju nastaviti tu postoji pet kriterija koji se moraju ispoštovati. To je ono što je sud rekao. I ukoliko se ispuni tih pet uvjeta, onda će se Europska unija moći pridružiti drugim državama. I to je nešto što proizlazi iz e, Lisabonskog ugovora. Vrlo je bitno da Europska unija se e, pridruži i da pristupi ovoj konvenciji. To je zaista od velikog značaja jer moramo biti sigurni da ono što Europska unija radi je u skladu s konvencijom. Kada šaljemo, na primjer, vojnike u okviru e, mirovnih misija, kao što je to slučaj i danas, u takvom kontekstu moramo imati na raspolaganju konkretne kriterije, što znači da ovaj dosje ne smije ostati zaboravljen i moramo nastaviti pregovarati u skladu naravno s ciljevima zacrtanim u Lisabonskom ugovoru. Europski parlament može odlučiti e, osnovati osnovati e, istražne odbore. Europski parlament treba biti nadležan za utvrđivanje i osnivanje istražnih odbora, ali odlukom e, vijeća je Europski parlament u tome spriječen. I za vrijeme zasjedanja odbora za ustavna pitanja imamo sada priliku zatražiti od Europskog komisije i Latvijskog e, predsjedništva da ponovno Uh, odpočnu pregovore po ovom pitanju. To je jako značajno pitanje za Europsku uniju, jako pitanje i za latinsko predsjedanje, te vam stoga želim uputiti sljedeće pitanje. Hoćete li vi ponovno otpočeti ove pregovore? To je u svakom slučaju ono čemu se mi nadamo. Hvala, a sada ćemo pustiti gospođu ministricu da odgovori na pitanja. Najprije vam se želim zahvaliti na lijepim riječima za naše predsjedništvo i hvala vam na postavljenim pitanjima. Ako mi dozvolite, odgovorila bih prvo na pitanje gospodina Šaflina koji je postavio pitanje o neočekivanim događajima i neočekivanim situacijama te mjera koje predviđamo u takvim situacijama na koji način zapravo mislimo reagirati vezano uz sigurnost i transparentnost. Najprije želim reći da je Latvijsko predsjedništvo od uvijek govorilo da smo spremni biti fleksibilni i da znamo da će uvijek postojati neočekivani događaj koji mogu obilježiti i naše predsjedništvo. Što se tiče sigurnosti i transparentnosti, mi ćemo se nadavezati na strateške smjernice usvojene u vijeću 26. E, i 27. 6. E, prošle godine. Strategija unutarnje sigurnosti mora biti revidirana do sredine 2015. godine, dakle za vrijeme našeg predsjedavanja i što to znači da je to prioritno pitanje i za nas. Nedavni događaj u Parizu su nam e, pokazali koliko je ključno ovo pitanje za sve nas. Latvijsko predsjedništvo očekuje komunikaciju komisije o ovoj temi. Očekujemo tu komunikaciju na proljeće, vjerojatno početkom travnja ili odnosno krajem ožujka obnova, revizija e, strategije o internoj sigurnosti će biti u skladu sa zaključcima vijeća i uzimajući u obzir nove usvojene mjere. U ovim zaključcima vijeća se govori o elementima i strukturama koje se smatraju ključnim za revidiranje strategije. Kao što znate, tu se radi najprije o utvrđivanja E, zajedničkih sigurnosnih e, izazova, zatim osnivanja sveobuhvatnog e, pristupa, jamčenja unutarnje i vanjske sigurnosti te temeljnih prava i provedbe tih istih prava. Naravno, mi očekujemo vašu podršku u ovoj revidiranoj strategiji i predsjedništvo očekuje doprinose i Europskog parlamenta o budućnosti ovog strateškog dokumenta. Što se tiče pitanja migracija, zapravo su postavljena dva pitanja. Jedno o migracijama, drugo o slobodnom kretanju na tržištu rada. E, prošlog tjedna smo imali raspravu na plenarnom zasjedanju razgovarati o pitanju migracija i e, brod, napuštenih brodova i osnovna poruka našeg predsjedništva je ta da vijeće je zabrinuto za e, velik broj ilegalnih migranata koji dolaze preko sredozemnog mora i jasno je da su priljevi migranata značajni u nekim zemljama su izraženiji nego u drugima E, to nemamo mnogo Ukrajinaca koji dolaze u Latviju, naravno taj primjer nije tako prisutan, ali e, tu postoje i slučajevi kriomčarenja e, ljudi kroz preko napuštenih brodova, odnosno brodova za prevoz imigranata. Te je stoga bitno poduzeti konkretne akcije. Moram vas e, podsjetiti da je u kontekstu radne skupine za sredozemlje u listopadu prošle godine odlučeno da će se ojačati granice te bolje boriti protiv krijumčarenja ljudi i organiziranog kriminala. E, u tom smislu je suradnja sa trećim zemljama prioritetna za danje djelovanje. E, u između među mjerama koje su identificirane su i mjere za sveobuhvatni pristup e, i mislim da je to jasno pokazuje našu želju za jačanjem europske solidarnosti. Drugi dio pitanja koji se tiče slobodnog kretanja radne snage, neću detaljno o tome govoriti, ali radi se o temeljnoj vrijednosti Europske unije i takva i treba ostati. Gospodin Šofler. I, I još jedna zastupnica su postavili pitanje vezano uz Europsku građansku inicijativu. Zapravo to možda i je naša najdraža tema. E, vijeće smatra da je Europska građanska inicijativa značajan korak naprijed kako bi približila građane Europskoj uniji. Vijeće se unaprijed raduje i izvješću Europske komisije o primjeni e, uredbe o Europskoj građanskoj inicijativi. Ona bi trebala biti objavljena u travnju ove godine za vrijeme našeg predsjedanja. Vijeće je naravno spremno raspravljati o raznoraznim mišljenjima koja mogu doprinijeti poboljšanom funkcioniranju Europske građanske inicijative. Prema našim saznanjima i na temelju sveobuhvatne studije e, Europske građanske inicijative ono što je jako bitno i što će sadržati izvješće Europske komisije to je e, razmatranje opcija za poboljšanje funkcioniranja sustava Europske građanske inicijative, na primjer podizanjem svijesti o postojanju Europske građanske inicijative i smanjenjem administrativnih e, prepreka. Mi ćemo raditi na jačanju Europske građanske inicijative jer je to jedan od stupova za e, participativnu demokraciju i ovdje, ako mi dozvolite, bih govorila o latvijskom iskustvu. Prije par godina smo u e, Latviji uveli mogućnost e, za naše građane e, za prikupljanje potpisa elektronskim putem i tu inicijativu smo predstavili Europskom eh, pa, eh, nacionalnom parlamentu. Ja sam ima, bila u toj situaciji da sam mogla glasovati za taj prijedlog i to je zaista ključan instrument eh, za cijelo naše društvo koje nam je omogućilo da prikupimo 10.000 e, e, potpisa te je parlament za vrijeme plenarnog zasjedanja obvezatan razmotriti tu peticiju, na primjer građansku i razgovarati o njoj ukoliko se prikupi dovoljan broj e, potpisa. I mislim da je dobro to razvijati i na europskoj razini, a izvješće o europskoj građanskoj inicijativi će nam dati jasno stajalište o sadašnjoj situaciji s ovim instrumentom i vidjet ćemo koje su sve mogućnosti koje ova inicijativa pruža. Što se tiče pitanja o vladavini prava, predsjedništvo pozdravlja odluku uspostavljanja dijaloga o vladavini prava e, koja dijalog će biti na margini e, odbora za e, ustavna pitanja Gospođa Preson i gospodin Horegio, ispričavam se ako nisam dobro izgovorila ime, vezano uz e, pristupanje Europske unije konvenciji za ljudska prava. Pristupanje Europske unije toj konvenciji je propisano Lisabonskim ugovorom i predstavlja ključ za zaključenje ciklusa zaštite e, europskih građana. Europski sud je zaključio da je nacrt ugovora o pristupanju Europske unije konvenciji za ljudska prava nije u skladu s ugovorima. Sud je u... identificirao nekoliko pitanja u kojima se treba raspraviti kako bi se vidjelo kako ići dalje po ovom pitanju. E, pitanje zajedničke e, vanjske i e, sigurnosne politike je jedno od pitanja. U mišljenju suda se govori i o članku šestom stavku trećem ugovora o Europskoj uniji koji također nije sukladan sa e, prijedlogom e, ugovora, a Latvijsko predsjedništvo će naravno raditi na ovom pitanju. Želim vas informirati o tome da naše predsjedništvo sada priprema e, prvu službenu razmjenu mišljenja s veleposlanicima o tome kako ići dalje. To će također biti jedno od naših prioritetnih pitanja. Zatim, pitanje o pravu Europskog e, parlamenta na istragu. Vijeće se slaže sa činjenicom da je pravo na istragu e, bitno pravo Europskog e, parlamenta i do sada je utvrđen e, velik broj e, kompleksnih složenih pitanja o kojima se institucije nisu uspjele dogovoriti. A to se tiče naročito pristupa dokumentima, saslušanja e, službenika i sankcija za neuzimanje u obzir određenih zahtjeva vijeća i mi smo spremni konstruktivno surađivati s parlamentom. Naravno, vrlo rado ćemo zaprimiti bilo kakvu sugestiju ukoliko ih imate. Također je postavljeno pitanje o situaciji u Ukrajini i općenito o odnosima s Rusijom i vezano uz zajedničku sigurnosnu politiku. Ja naravno ne mogu zadirati u e, taj sektor, zato imamo visokog predstavnika, ali što se tiče prioriteta latvijskog predsjedništva, mi ćemo veoma tjesno surađivati sa visokim predstavnikom na raznim pitanjima, uključujući pitanje e, Rusije i Ukrajine a budno ćemo pratiti i situaciju u drugim zemljama. Jučer je održan sastanak vijeća za vanjske poslove i tu je ponovno potvrđeno prioritetno pitanje e, odnosa s Rusijom. Naše stajalište je i dalje isto kakvo je i bilo i ono što je značajno naglasiti da vijeće govori jednim glasom i da je zaista ujedinjeno što se tiče stajališta. Mislim da sam uspjela odgovoriti na glavna pitanja koja su zastupnici postavili. Hvala vam još jednom na ovoj prilici. E, ako mi dozvolite, ja bih htjela postaviti jedno pitanje. Očekivala sam da će to neki od mojih kolega postaviti, ali za vrijeme talijanskog e, predsjedništva osnovana je radna skupina Prijatelji predsjedništva koja je radila na institucionalnim e, pitanjima i imala za cilj učiniti učinkovitijom Europsku uniju a u kontekstu budućih e, međuinstitucionalnih e, ugovora i uzimajući u obzir političku izjavu koja je potpisana u 12. mjesecu vezano uz političko zalaganje europskih institucija u ovom području. Iz nekog razloga ta odluka na kraju nije potpisana. Očigledno i Europski parlament nije pristao pod pisati između ostalih, i htjela bih vas pitati hoćete li za vrijeme vašeg predsjedavanja biti u prilici ponovno raditi na pregovorima vezanim uz reviziju ili poboljšanje međuinstitucionalnog ugovora iz 2013. godine o boljem zakonodavstvu ili vam to nije u planu? Ako mi možete samo odgovoriti na to pitanje. Hvala. Thank Koliko znamo imali ste raspravu o toj temi danas uh, sa predstavnikom talijanskog predsjedništva. Mi doista vrlo cijenimo ono što je učinilo talijansko predsjedništvo. Govoreći o budućnosti, Iščekujemo također vrlo usku suradnju sa Europskim parlamentom i sa vašim odborom e, u pitanjima koja su u vašim nadležnostima. Dakle, pa, pozdravljamo vaš doprinos kao i doprinos talijanskog predsjedništva. Naime, imali smo s njime prethodne rasprave o raznim temama s ciljem da se olakša funkcioniranje i učinkovitost Unije uz poštivanje naravno postojećeg zakonskog okvira. Vijeće želi ojačati interinstitucionalnu suradnju time što će osigurati učinkoviti zakonodavni proces. Kada je riječ o boljem donošenju zakona i o međuinstitucionalnom sporazumu iz 2003. godine, s obzirom na zadane prioritete od strane triju predsjedništva, mi ćemo se pozabaviti međuinstitucionalnim pitanjima, naročito s naglaskom na promicanju rezultata koje je ostvarilo talijansko predsjedništvo. Prošle godine je komisija najavila da će podnijeti prijedlog za ponovno pokretanje pregovora o međuinstitucionalnom sporazumu iz 2003. godine, što je naišlo na odobravanje zemalja članica. Komisija će podnijeti svoje prijedloge, čime ona to učini. Latinsko predsjedništvo će pokrenuti praktičan rad na reviziji međuinstitucionalnog sporazuma iz 2003. godine sa strane vijeća. Hvala. I posljednje što sam htjela napomenuti jest da naš odbor namjerava uskoro posjetiti Rigu. O tome smo razgovarali prije nekog vremena, odnosno namjera nam je posjetiti Rigu od 18. do 20. ožujka i želimo posjetiti i e, predstavnike vlasti, ali i predstavnike latvijskog društva, naravno parlamenta, ali i nevladine organizacije i ono što biste vi možda smatrali da bi bilo važno? Očekujemo od vas suradnju i pomoć organizaciji ovog posjeta kako bismo iz toga izvukli najviše koristi i kako bismo odali počasti uspjesima latinskog naroda o izgradnji demokracije, u stabilizaciji zemlje i e, također u europskim integracijama. Želimo s vama raspraviti o pitanjima koja su u vašoj nadležnosti. Dakle, računamo na vašu suradnju. Hvala i rado ćemo vam ponuditi dobrodošlicu u Rigi i pomoći ćemo vam organizirati doista dobar posjet. Važno je održati tu raspravu u našem glavnom eh, gradu, ne samo s predstavnicima vlasti, nego i sa zastupnicima u parlamentu i predstavnicima socijalnih partnera i nevladinih organizacija. Kao bivša predsjednica odbora za europske poslove našeg parlamenta, sigurna sam da će, nas, eh, vaši, da će vas eh, naši zastupnici vrlo rado primiti u parlamentu i upriličiti raspravu, a ja se mogu obratiti nevladinim organizacijama čije vam tople pozdrave prenosim i sigurno sam da će se one odazvati također na vaš interes. Mislim da će to biti vrlo dobra, dobar nastavak današnje rasprave i drago mi je što mogu reći da u narednih šest mjeseci namjeravamo održavati vrlo intenzivne kontakte sa odborom AFKO, a naravno važan e, sastavni dio našeg predsjedavanja je uska suradnja sa odborom AFKO i ova razmjena mišljenja pokazuje da dijelimo iste prioritete i imamo istu viziju kada je riječ o interinstitucionalnoj suradnji, o pitanju transparentnosti i drugim važnim pitanjima. radujemo se uskoj suradnji s vama tijekom našeg predsjedavanja i hvala vam na ovoj razmjeni mišljenja.

Poštovani kolege, imamo više od pola sata vremena koje možemo iskoristiti kako bismo prebacili e, točku 13 na dnevnom redu na ovih pola sata kako bismo razmotrili predlog uredbe Europskog parlamenta o odredbama koje se odnose na pravo istrage Europskog parlamenta. Mislim da možemo nastaviti sa sastankom. Ako se sjećate, riječ je o posebnom slučaju jednog izvješća koje se razmatralo u prethodnom sazivu. Imali smo također trijalog o toj uredbi Međutim, pregovori nisu doveli do pozitivnog ishoda. Prethodni saziv je odlučio da se razmatranje ovog predmeta nastavi u sadašnjem sazivu. Tako da sada trebamo učiniti sve što možemo kako bi se ponovno započeli pregovori, ne kako bi krenuli iznova. I konferencija predsjednika je, će također razmotriti mogućnost ponovnog pokretanja pregovora. Evo, to je pitanje za današnju raspravu i sada ću dati riječ novom izvjestitelju Ramonu Haoregiju koji je zamijenio kolegu koji je bio za to zadužen, ali on više nije s nama. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Kao što ste i sami upravo istaknuli, ovo pitanje nije ništa novo. O njemu se raspravlja u parlamentu već dulje vrijeme. Ja ću nastojati iznijeti što više detalja o tome. Mogućnost osnivanja istražnog povjerenstva, odnosno mogućnost da Europski parlament doista se posluži tipičnim ovlastima jednog parlamenta, odnosno osnivanjem istražnog povjerenstva, Dakle, ta inicijativa je pokrenuta zato jer je to predviđeno ugovorom iz Maastrichta još 1993. godine. Dakle, prva uredba koja se razmatrala u parlamentu zapravo nije bila prava uredba nego međuinstitucionalni sporazum između vijeća e, komisije i parlamenta kojim se htjelo urediti ovo pravo osnivanja istražnih povjerenstava i kako se to pravo prakticirao u stvarnosti. Dakle, to je bio međuinstitucionalni sporazum koji je još uvijek na snazi i koji uređuje osnivanje istražnih povjerenstava. Dakle, taj je međuinstitucionalni sporazum još važeći. Tijekom razdoblja 20-godišnjeg razdoblja primjene ovog sporazuma parlament je osnovao tri istražna povjerenstva o trima različitim pitanjima. Prvo se odnosilo na prijevare u vezi sa PDV-om i na e, carinska pitanja, zatim e, to je bilo 1997. godine, zatim smo imali svima poznato pitanje kravljeg ludila 1997. opet i zatim smo imali istražno povjerenstvo koje se pozabavilo jednim osigurateljskim društvom za životna osiguranja opet 1997. No, Lisabonski ugovor koji je uspostavio bolju ravnotežu ovlastima između tri institucija, dakle dajeći više ovlasti Europskom parlamentu Time je ojačao političke ovlasti ovoga tijela, dajući mu također i mandat da, zahvaljujući vlastitoj inicijativi, što ne postoji nigdje, ni drugdje, ni u kojem području, dakle, pridao je parlamentu te ovlasti da pokrenu upravo inicijativu uređivanja i osnivanja istražnih povjerenstava. 2010. godine parlament je započeo sa svojim radom, na tome zahvaljujući kolegi Davidu Martinu koji ovdje sada radi u odboru INTA, više nije u ovom odboru, je započeo sa razmatranjem nove uredbe koja je kasnije usvojena u svibnju 2012. godine i to je omogućilo u parlamentu da e, donose, donose zakonodavne akte koji su daleko precizniji i koji utvrđuju koje su nadležnosti i ovlasti Europskog parlamenta za osnivanje istražnih povjerenstava, ali također Time se omogućilo parlamentu da poduzima mjere po pitanju događaja koji mogu dovesti do stvaranja istražnih povjerenstava i to su šire ovlasti od onih koji se priznaju sadašnjim međuinstitucionalnim sporazumom. Dakle, usvajanje ove uredbe u svibnju 2012. godine, kao što je predsjednica već naznačila, bilo je razmotreno i u drugim institucijama, odnosno u vijeću i komisiji, koje su iznijele različite pravne, ali i političke prigovore na ovlasti koje je preuzimao parlament u osnivanju takvih istražnih povjerenstava. Evo, sada ne želim duljiti, ali između ostalog Izneseni su pravni i politički prigovori na e, članke 5, 8, 12 i 14. Da budem konkretniji, to su bile primjedbe na ovlasti koje si je parlament sam pridao kako bi istraživao iako se e, provodila i e, istraga što je zabranjeno Lisabonskim ugovorom, dakle tu nastaje prvi problem ukoliko e, komisija i vijeće primjene načelo sukladno kojem kada je već pokrenuta pravosudna istraga na jednom predmetu onda parlament više ne može provoditi vlastitu istragu. Sada je nastalo pitanje tko odlučuje o tome može li parlament e, i dalje nastaviti i poduzimati istrage. I to je temeljno pitanje jer samo parlament može odlučivati o prekidu istrage i to ne može činiti niti jedno drugo tijelo, sud, pravosudno tijelo, sudac niti jedne zemlje jer je to suvereno pravo ove institucije. Zatim imamo i problem sa povjerljivošću dokumenata koje parlament može zatražiti od e, osoba ili od institucija, od državnih tijela. Dakle, postavlja se pitanje kako možemo osigurati povjerljivost, a i prava pojedinaca ukoliko oni iznose osjetljive informacije na zahtjev povjerenstva, odnosno kako možemo osigurati povjerljivost dokumenata koji moraju ostati tajni. Zatim e, postoji problem i sa mogućnošću priziva, dakle, mogu li se i fizičke osobe obratiti e, službama parlamenta Dakle, Europski parlament eh, se eh, pita da li eh, ima, li neka privatna osoba koja se pojavljuje pod, pred povjerenstvom može li uživati i kakvu zaštitu. Dakle, to su pitanja koja su još nerazriješena. Vijeće i komisija tvrde da parlament nema ovlasti kažnjavanja i iznošenja sankcija. Osim toga, kaznenopravne ili građansko-pravne e, sankcije i također e, e, kazneno pravo je drugačije u raznim zemljama i pitanje je na koji način će se postupiti, pojavljuje se li se fizička osoba u svoj susjedoka ili u drugom svojstvu nacionalnog ili europskog istražnog povjerenstva. To su doista osjetljiva pitanja koja su dovela do blokade u razradi ovog pitanja i zbog toga je parlament odlučio odobriti ovo načelo donošenja uredaba, međutim prepustio je sljedećem sazivu, odnosno ovom sazivu, koji je proizišao iz e, posljednjih europskih e, izbora zadaću da pregovara o ovoj uredbi. I evo, s time ću završiti gospođo predsjedateljice. Upravo ovdje u ovom trenutku se mogu prepoznati prijedlozi koje ja želim iznijeti odboru kada je riječ o našem načinu postupanja. Dopustite mi da iznesem kao prvo jedno političko načelo, a to je da uvijek treba nastojati i pružati i zaštitu, odnosno ovaj parlament treba imati jednu uredbu, jedan vlastiti zakon, zato jer upravo kao što je predviđeno Lisabonskim ugovorom, parlament ima pravo osnivati istražna povjerenstva svaki puta kada dođe do propusta u primjeni europskog prava od strane neke zemlje članice, nekog europskog tijela, a čak ja bih dodao i e, od strane fizičkih osoba ili privatnih poslovnih subjekata koji ne e, primjenjuju na odgovarajući način europsko pravo. Dakle, parlament e, ima pravo osnovati ad hoc istražno povjerenstvo kao i svaki nacionalni parlament kako bismo osigurali suverenu političku prirodu ove institucije pitanje koje u igri je doista važno. Ovaj dom se ne smije odreći mogućnosti da uspostavi jedno e, istražno povjerenstvo ad hoc kojim će vršiti ovo pravo i to zapravo daje obilježje pravog parlamenta u svakoj važećoj demokraciji. Zatim, ključno je naznačiti da e, sve primjedbe i prigovori koje smo zaprimili od pravnih službi komisije i vijeća i to putem pisma glavnom tajništvu ovog e, doma sadrže pravne i političke elemente koje još treba razmotriti. Ja primjenjujem kriteriji prema kojemu treba e, proces razmatranja uredbe privesti kraju. Trebamo razmotriti sva politička i pravna pitanja jer treba doći do konsenzusa. Evo, to je ono što me tjera dalje. To je moje nastojanje, a također to je ono što je meni zajedničko sa drugim kolegama iz drugih klubova. Trebamo iznaći odgovarajući sporazum. U tom smislu smatram da treba oblažiti neke formulacije i treba također primijeniti određene pravne i političke kriterije. I na kraju ja sam e, tražio od latvijskog predsjedništva da iskaže svoj stav o tome, upravo sam e, to zamolio ministricu i to sam e, učinio posjetivši da ću se ovog petka sastati sa predstavnikom latvijske vlade kako bih uvidio može li se ovo pitanje ugraditi u prioritete latvijskog predsjedništva. Evo, ja smatram da prema odgovoru koji dobijemo, da bi bilo korisno da i vi, gospođo predsjednice, od komisije ili od vijeća zatražite da se ponovno pokrene trijalog kako bismo vidjeli kakva je situacija i kako bi se u narednim mjesecima na odgovarajući način riješilo ovo temeljno pitanje. Znači, riječ je o demokratskim oblastima ovog parlamenta. Gospodin Viland ima riječ u ime Pučana. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem izvjestitelju na tome što je prezentirao rezultate svog rada Ovdje postoji i određena povijest. E, kolega Martin je doista uložio puno truda. E, imali smo jednu rundu izvjestitelja i izvjestitelja u Sjeni i nekoliko puta smo se sastali s predstavnicima komisije i vijeća i možemo konstatirati e, da je vijeće ono koje tu ima dosta kruto stajalište a ono što me iznenadilo isto tako i komisija. Predmet istražnog odbora može biti političke prirode, a to je nešto što se može odigravati u kontekstu e, nacionalne dnevne politike i izbora. E, to je opasnost koju ne smijemo zanemariti. Međutim, postavlja se pitanje jest li to djelovanje uvijek političke prirode i tu se postavlja osim toga pitanje e, načina suradnje institucija Europske unije i u kontekstu političkih razlika. Upravo zato ova tematika je iznimno važna. E, istražno povjerenstvo ne smije biti nešto što samo služi kao fiktivno sredstvo za zastrašivanje. E, što se tiče onoga što je rekao izvjestitelj, slažem se da moramo biti fleksibilni, ali isto tako moramo biti svjesni odluka koje je parlament donio velikom većinom, a riječ je onome što je suprotno u odnosu na fleksibilnost. E, i to na razini od 95%. Susretljivost i fleksibilnost e, parlamenta postoji, međutim e, ne možemo o tome govoriti kada je riječ o komisiji i vijeću. Očekujemo više u budućnosti. S obzirom na većinsko donošenje odluka očekujemo određene E, linije koje se ne prelaze i to treba poštivati. Po mom mišljenju e, mora postojati mogućnost uvida u dokumentaciju istražnog povjerenstva. E, a uvid u te dokumente mora biti povezan sa direktivom o transparentnosti ne možemo imati situaciju u kojoj istražno povjerenstvo ne može podnijeti zahtjev koji može podnijeti građanin ili lobist. Ono što traži parlament, po mom mišljenju, mora zapravo biti veće i zato ne razumijem ovu suzdržanost. Što se mene tiče, nedvojbeno je da onaj ko se pojavi pred istražnim povjerenstvom mora govoriti istinu. E, možda bismo naše službe mogli zamoliti da sastave izvještaj e, sa informacijama u kojim državama članicama postoje istražna povjerenstva i u kojim državama članicama e, ta istražna povjerenstva mogu pozvati osobe da dadu iskaz i u kojim državama članicama iskaz pred istražnim povjerenstvom može e, biti e, iskaz koji nije pod prisegom, ali iskaz koji je kažnjen ukoliko dođe do netočnog iskaza. A isto tako trebamo informacije u kojim državama članicama je potrebno dati iskaz, odnosno izjavu pod prisegom, e, što za sobom povlači i konsekvence u slučaju da se ne govori istina. E, ako u nekoj zemlji ne postoji istražno povjerenstvo kao takvo, onda ne postoji ni mogućnost e, davanja izjave pod prisegom. I onda to e, nešto nije nešto što je kažnjivo u pravnoj tradiciji te zemlje. O tome možemo razgovarati. Međutim, ako postoje zemlje u kojima je tako nešto kažnjivo, onda nema nikakvog smisla ukoliko ne bismo imali barem jednako vrijedne sankcije u slučaju lažne e, i netočne izjave pred istražnim povjerenstvom Europskog parlamenta. I zato smatram da bi bilo inteligentno rješenje e, da definiramo da ako država članica e, ne želi poslati nekog svog službenika da da iskaz, onda barem mora e, dostaviti obrazloženje. A to obrazloženje, e, možemo tu biti elegantni, ne mora biti u pisanom obliku. Može netko doći pred istražno povjerenstvo i objasniti, dati obrazloženje zašto neki službenik ne može doći dati iskaz ili zašto je ta država članica to njemu zabranila. E, raniji nadležni povjerenik iz komisije Šefković e, nije želio vidjeti razliku. E, službenici Europske komisije puno su nam bliži što se tiče razine i institucija nego što su to službenici u državama članicama. Upravo zbog toga logično je da obveza obrazloženja kada se ne smije pojaviti niti dati iskaz službenik komisije, e, ta obveza i obrazloženje je daleko više i zahtjevnije u odnosu na obrazloženje koje je potrebno dati kada se ne može pojaviti neki službenik države članice. E, nikad nisam uspio shvatiti zašto e, je komisija protiv toga da tu postoje različite razine koje tu vidi Europski parlament. Ja sam zato da se to zadrži. Da, u konačnici trebamo biti fleksibilni, ali e, postoje neke stvari od kojih ne možemo odstupiti i e, to nije nešto što već e, u prvoj fazi trebamo proširiti u javnosti, ali jasno želim reći da postoji više toga što želimo ostvariti. Jer postoje neke stvari koje moraju biti sadržane. A ako ne, onda možemo odustati od svega i javno reći tko je kriv za to i e, definirati zašto e, postoji političko protivljenje i e, koji su to razlozi zbog kojih to politički nije bilo moguće. Hvala. Majta Luiz. Hvala lijepa. Kao prvo zahvaljujem izvjestitelju koji je održao vrlo jasno i precizno izlaganje i nije izbjegavao probleme. Ovdje moramo biti pragmatični. Ovo je instrument koji želimo imati na raspolaganju i ne želimo izgubiti mogućnost da parlament e, e, osniva istraživačka povjerenstva. Ovdje moramo biti lojalni. E, svima nam je dužnost pokazati lojalnost, međusobno se podržavati kako bismo ostvarili one minimalne zahtjeve i preduvjete koji su potrebni, a koji su povezani s ovim instrumentom. Mislim da je gospodin Harugi u pravu, u pravu je i kad kaže da moramo biti pragmatični. E, savršen sustav možda je u potpunosti u suprotnosti sa dobrim sustavom E, naravno, spremni smo pregovarati i moramo vidjeti na koji se način mogu ugraditi one potrebni elementi, a istodobno moramo biti lojalni u sklopu pregovora jer nam je ovaj instrument potreban. još uvijek smo u početnoj fazi kada govorimo o instrumentima koji su nam potrebni, a parlament mora imati mogućnost provedbe demokratske kontrole i e, mora imati mogućnost sankcioniranja pogrešne primjene propisa jer postoje takvi slučajevi i stoga zahvaljujem na ovom izlaganju. Zahvaljujem izvjestitelju, mi ćemo vam rado pružiti potporu. E, ne želimo da ovaj instrument bude tek e, puka fikcija. Hvala. Je li s nama ovdje i Max Anderson? Izvolite. Zeleni su pročitali ovaj dokument i ono što smo pročitali u tom dokumentu nam se sviđa. Smatramo da je to važno pitanje i spremni smo ga podržati. Samo nastavite tako i imate našu potporu. Hvala. Je li ovdje gospodin Dinolfi? Ne. Gospodin Šolc također nije ovdje. Javlja li se netko drugi za riječ? A, prije dvije minute niste bili ovdje. Dobrodošli, izvolite. Hvala lijepa. I ja se slažem s pristupom koji je iznio izvjestitelj. Smatram da je to jako važan izvještaj je s obzirom na pravo parlamenta da ustraje na tome da ima mogućnost osnivanja istraživačkih povjerenstava. Što se tiče odnosa prema međuinstitucionalnom sporazumu o kojem je bilo riječi, pitam se, e, budući da nisam bio prisutan na samom početku ove točke, je li izvjestitelj već pojasnio gdje vidi mogućnosti za uključivanje vijeća i suglasnost sa osnivanjem istraživačkog povjerenstva. Kolega Viland je rekao da moramo uzeti u obzir i prava država članica, isto tako i prava komisije. Moramo imati jasnu sliku i točno znati što je to što istraživačko, odnosno istražno povjerenstvo može učiniti ukoliko to nije predmet rada komisije, nego se radi o nečemu što potpada u nadležnost država članica. E, to su pitanja koje moramo detaljnije razmotriti. E, inače bih istaknuo da ću rado s vama surađivati u budućnosti e, kako bismo dalje razradili ove prijedloge. Hvala vam lijepa. Javlja li se netko drugi za riječ? Ako ne, E, koliko sam shvatila, prijedlog e, gospodine Hoaregije je takav da će sljedeći sastanak biti ovaj petak. Znači, sastanak će biti u petak. E, koliko mi je poznato, to je sastanak pod latvijskim predsjedavanjem i rezultat bi bio trebao biti ponovno pokretanje trijaloga, iako oni odbijaju ovu ideju o nastavku rada. Mislim da se odluke moraju donositi postupno. Moramo vidjeti kakvo je stajalište vijeća, a onda se međusobno moramo usuglasiti i e, vidjeti koji su to koraci koje moramo poduzeti kako bismo ponovno pokrenuli trijalog. Moramo definirati stajalište. Gospodin Viland je rekao da ne postoji dovoljna fleksibilnost moramo ponovno razmotriti stajališta, voditi raspravu u ovoj skupini nakon e, što se konzultirate sa izvjestiteljima u sjeni. E, čekamo vaš izvještaj nakon što razgovarate sa predsjedništvom. Mislim da u ovom trenutku ne možemo učiniti više. Gospodine Viland, izvolite. Ispričavam se. Eh, ja sam podržao eh, pristup fleksibilnosti, ali rekao sam da postoje neke stvari od kojih ne možemo odstupiti. I u tom slučaju radije ništa nego nešto što nije dobro. Da, mislim da su pozicije jasne. E, ja sam naglasio politički značaj e, i e, demokratsku prirodu parlamenta koji ima takve ovlasti. I naravno da u pregovorima postoje određene stvari od kojih ne odstupamo, ali mi zapravo moramo točno znati jesu li komisija i vijeće spremni zajedno s nama istraživati i naći mogućnosti rada koje bi bile zadovoljavajuće za sve. Eh, ovo je nešto na čemu moramo raditi, kao što je rekla gospođa predsjednica, a gospodin Šolc je rekao da ako postoje dobri propisi, onda parlament mora imati mogućnost redovitije provoditi istrage. A kako bi došao do političkih zaključaka o određenim pitanjima koja nisu u skladu sa propisima ukoliko dođe do određene pogrešne primjene propisa u postupanju država članica jer svaki dan se događa da dolaze određene vijesti o nekim događajima koje eventualno mogu dovesti do toga da je potrebno provesti istragu. Ne želim e, nikoga optuživati niti prozivati, ali e, moramo biti u stanju izvući političke zaključke ukoliko dođe do e, lošeg upravljanja i pogrešne primjene propisa u državama članicama. Moramo znati tko je odgovoran. Naravno da postoje stvari od kojih nećemo odstupiti, e, a naravno da želimo sporazum, jer u protivnom je to mrtvo slovo na papiru. E, mi ćemo nastojati ostvariti dogovor i smatram da bi bilo dobro ukoliko bismo uspjeli doći do određenih zaključaka u sklopu dijaloga jer naravno da ćemo morati surađivati i glasnogovornici različitih klubova i predsjednici zajedno ćemo voditi ove pregovore i onda ćemo vidjeti e, možemo li podnijeti uredbu parlamentu na odobrenje i a ta uredba nam je potrebna kako bismo imali potrebne ovlasti. Hvala lijepa. Ono što je najvažnije je da se sastanu izvjestitelji, i izvjestitelji u sjeni i ja i onda ćemo dalje pojasniti stvari i definirati kako dalje. Završavamo s ovom temom, zaključujemo ovu točku dnevnog reda, a sada ćemo imati sastanak sa povjerenikom Timmermansom. On još uvijek nije ovdje. Možete li provjeriti je li stigao? Nadam se da će netko ostati u dvorani i tijekom ovog e, sastanka. Sada ćemo sačekati da dođe povjerenik. Koliko mi je poznato, nemamo ništa pod točkom razno. Znamo kada su bili prošli sastanci, ali što se tiče sljedećih sjednica, oni će biti u veljači i ožujku. Nakon sastanka sa gospodinom povjerenikom obavijestit ću vas e, i o onome što smo dogovorili s koordinatorima. Koje će biti daljne aktivnosti nastavno na današnji sastanak? O tome ću nešto reći nakon sastanka sa gospodinom povjerenikom.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 dear colleagues I, have to use this i would like to welcome uh, drage kolege molim vas uh, da pozdravite prvog potpredsjednika europske komisije fransa timmermansa to nije novi, gest, novi gost u ovom našem uh, odboru i zahvalni smo mu što je došao na ovaj sastanak. Naravno, odmah ću vam predati riječ. Znate da ono što nas zanima je pitanje međuinstitucionalnih ugovora, načina rada, budući da to podrazumijeva kompleksnu proceduru parlamenta sa drugim institucijama kao i internu organizaciju parlamenta i bilo bi nam jako drago saznati kako vi gledate na cijeli ovaj proces. Gospođo predsjedavajuća, hvala vam na e, prijemu. E, jučer sam e, zapravo na jednom od odbora rekao da neću održati uvodno izlaganje, već da ćemo odmah preći na pitanje i odgovore. To je jučer jako dobro funkcioniralo i mislim da bismo to mogli primijeniti i na ovom E, sastanku, tako da ću vama <laughs> zapravo ponovno vratiti riječ ako želite pozvati zastupnike na postavljanje pitanja, a ja ću odgovoriti na njih. Pa dobro, evo, e, ja ću zapravo se obratiti najprije koordinatorima ukoliko imaju pitanja. George, jesi li spreman? Jer, e, da, ja želim pozdraviti također povjerenika. I ovo nije uobičajen pristup jer obično čujemo uvodne izlaganja, nakon toga postavljamo pitanja, ali e, dobro pitanje koje meni pada na pamet i e, koje spada u vašu nadležnost je vezano uz napredak koji je postignut vezan uz Europsku građansku inicijativu. O tome smo već par navrata govorili danas. I također bih htio vam postaviti jedno e, teoretsko pitanje. Na koji način možemo definirati dobar propis, odnosno dobar zakon? Da li se to temelji na E, primjeni tog zakona u državama članicama ili se moramo vratiti na samu povijest tog e, zakona i zapise Europske komisije. Na koji način procjenjujete dobar e, zakon ili pravo i odlučite da ćete ga ukinuti ili ne? Na koji su to kriteriji koji koristite u ovoj procjeni? Dakle, to su prva dva pitanja koja su mi pala na pamet. Richard, ne, Mercedes. Ne, evo Richard se izgleda borio za tebe kako bi mogla se javiti za riječ, ali evo, dakle Richard će postaviti prvo pitanje. Da, hvala. Drago mi je što ste s nama, gospodine prvi potpredsjedniče. Komisija je bila razočarana činjenicom da parlament prošlog tjedna nije uspio usvojiti rezoluciju o njezinom radnom programu. E, dva ili tri amandmana su dobila većinu ili ako na kraju e, nismo, nemamo tu rezoluciju koju bismo unijeli te amandmane, ipak postoje amandmani za koji su izglasani većinom i htio sam e, pitati je li komisija uzela u obzir ono što je rečeno u tim amandmanima, dakle amandmanima koji su dobili većinu, iako na kraju ti amandmani neće biti uvršteni u rezoluciju jer ona nije usvojena. Evo, čini mi, činite se zbunjeni ovim pitanjem, vjerojatno zbog toga što sama rezolucija nije usvojena, ali evo ako bi mogli nam odgovoriti na njega. A drugo pitanje se tiče Europske građanske inicijative. Moram priznati da sam uvijek bio prilično skeptičan vezano uz Europsku građansku inicijativu koja zahtjeva e, jako puno potpisa i mislim da bi čak e, i jedan potpis e, pisma koje je upućeno komisiji trebao biti vrijedan davanja odgovora. Sada stavimo na stranu birokraciju, e, pravne zahtjeve, papirologiju i tako dalje. I uzmemo u obzir samo izjavu komisije koja je e, koja bi trebala razmotriti bilo kakvu peticiju koja se pojavi na njezinom stolu bez prolaska kroz e, postupak provjere, brojanja, potpisa i tako dalje i tako dalje. Jer ako ako nešto je došlo do vas e, nakon što je to potpisalo nekoliko miliona građana, onda to zaista zaslužuje odgovor od Europske komisije. Hvala. Mercedes. Eh, grazie, presidente. Eh, ah, Hvala, gospođo predsjedateljice. Pitanje koje želim postaviti se tiče ključnog mandata, e, ključnog dijela vašeg mandata, a e, to je smanjenje propisa. I zapravo ovdje mislim na odnos između subsidijarnosti i proporcionalnosti. jer mi govorimo o subsidijarnosti stalno, što znači da pravimo razliku između e, vlastitih nadležnosti Unije koje su ograničene i drugih nadležnosti koje se temelje na načelu subsidijarnosti. Dakle, Unija, kada uzmemo u obzir načelo e, subsidijarnosti, definira svoje područje djelovanja područje djelovanja na kojem se ne može djelovati bolje ukoliko bi se djelovalo na regionalnoj i lokalnoj razini. Ali u tom slučaju ne bismo trebali govoriti o subsidijarnosti, trebali smo govoriti o proporcionalnosti. Zapravo, donošenje dobrih propisa je postupak koji će nam omogućiti jamčenje dovoljne razine sigurnosti, to je dakle taj abstraktni dio, a s druge strane na nacionalnoj ili regionalnoj razini, ovisno o organizaciji svake od država članica, bi trebalo usvojiti detaljniji propis u odnosu na nadležnosti te E, tih vlasti i na specifičnosti svake od države članice. Ali to je nešto što bi ograničilo nadležnost kontrole i država članica i odbora regija i lokalnih vlasti u odnosu na usvajanje općih direktiva u kojima su propisane načela subsidijarnosti jer kršenje proporcionalnosti se ne smatra kršenjem načela subsidijarnosti, a to bi zapravo trebalo biti tako, jer stvarno ograničenje vršenja nadležnosti, ukoliko se radi o zajedničkoj nadležnosti, je se tiče tog abstraktnog dijela, što znači da bismo morali i tu situaciju predvidjeti kako bismo to mogli prilagoditi pravnim tradicijama i općenito tradicijama koje postoje u državama članicama. E, htjela bi znati koje je vaše mišljenje o tom pitanju. Jer proporcionalnost je po meni sastavni dio e, subsidijarnosti. A imam još jedno pitanje, opće pitanje. Jutros smo imali priliku razgovarati s mladim europljanima. Ne znam do koje mjere možemo reći da predstavljaju sve mlade europljane, ali u svakom slučaju su predstavljali određene mlade građane koji su izrazili određene ideje o Europskoj uniji. I za vrijeme tog razgovora rekli su nam da bi htjeli organizirati e, zajednički E, propis za europske izbore, dakle koji bi važio na europskoj razini i htjeli bi da mladi ljudi u Europskoj uniji imaju mogućnost glasovanja od 16 godina nadalje. Naravno, nemoguće je imati zajednički zakon o e, glasovanju na europskim izborima, to nam je svima jasno, ali ipak bismo htjeli znati kako komisija misli raditi na u boljem usklađivanju e, izbornih zakona što se tiče europskih izbora naravno. I još nešto smo čuli za vrijeme tog razgovora. Zapravo mladi smatraju da bi Europa građanima trebala dati na raspolaganje jednostavan tekst kako bi građani bolje razumjeli Europsku uniju. Dakle, tekst koji bi imao ograničen broj članaka u kojima bi sasvim jasno bilo napisano što je zapravo Europska unija. Na taj način bi mladi građani, mladi europljani mogli znati u kojem okviru mi funkcioniramo, na koji način funkcioniramo. Bilo bi jasnije što zapravo znači Europska unija, europske institucije i tako dalje. Ne bi se suočavali sa mnogobrojnim zakonodavnim tekstovima, ugovorima koji su veoma dugi i složeni. E, mi svi znamo da se Europska unija nalazi u jednoj teškoj fazi, da imamo gospodarskih problema, političkih problema, isto tako da se suočavamo s terorističkim napadima. I mislim da ta ideja koju su mladi e, rekli na ovom sastanku je zaista interesantna. Da li biste vi bili spremni to uzeti u obzir u vašem budućem radu? Čini li vam se to zanimljivim? Thank you, chair. Hvala gospođo predsjedateljice i želim pozdraviti gospođina Timmermansa na ovom odboru. Ja bih, e, ukoliko mi dozvolite, htio imati jedan, jednu širu perspektivu vezanu uz danji razvoj Europske unije i htio bih znati kako vidite budućnost Europske unije, u kojem smjeru će se ona razvijati, da li u smjeru modela koji odgovara svim državama članicama ili Mislite da bismo trebali biti fleksibilni i da bismo trebali svi bolje surađivati zajedno. Prije izbora gospodina Junkera kao predsjednika, jedno obećanje ovom parlamentu je e, bilo e, bio dobar dogovor sa Ujedinjenim e, kraljevstvom, ali u subotu u Parizu je on dao drugu izjavu koja je sasvim suprotna ovoj prvoj i zapravo E, je rekao da u slučaju da ne postoji e, usklađenost onda je možda bolje razdvojiti se, ali to e, ne odgovara tom modelu E, zajedničkog rada i suradnje, već modelu e, koji je jedinstven za cijelu Europsku uniju i ili ćete se njemu prilagoditi ili ćete izaći iz Europske unije. A to je zapravo ključno pitanje. Mislim da je obećanje kojeg je Juncker dao prije svog izbora, a o kojem smo mi govorili u klubu zastupnika ECR je nešto što se ne može primjenjivati samo na Ujedinjenu kraljevinu, već i na sve druge države članice koje kroz pregovore možda žele postići određene rezultate i ovdje ne govorim samo o državama članicama, već isto tako i o strankama u državama članicama. E, mislim da je ovo pogrešan put gospodina Junkera, ali želim znati što vi mislite o tome i hoćete li vi održati vaše obećanje e, broj jedan, e, odnosno hoćete li održati obećanje koje je e, dao gospodin Juncker i da, da ukoliko se ne slažete s načinom na koji Europska unija funkcionira, ukoliko se ne slažete sa stajalištem Europske unije, onda izvolite i izaći iz nje. E, da li ili mislite da one stranke koje još uvijek dijele iste vrijednosti i dalje mogu biti unutar ovog cijelog e, projekta? Imamo još jedno pitanje, izvolite. Zahvaljujem i želim pozdraviti prvog potpredsjednika Europske komisije. Ako mi dozvolite, htio bih postaviti nekoliko pitanja. Poštivanje prava je nešto za što se svi zalažemo, svima nam je stalo do toga, ali pravo koje se ne primjenjuje i dalje ostaje pravo. Moramo vidjeti kako to pravo primjenjivati na bolji način. Dobro je bolje donositi propise, ali je još bolje dobro primijeniti već postojeće propise. i bilo bi mi drago ako biste zajedno sa gospodinom Hauregijem nam mogli reći na koji način možemo napredovati vezano uz odbore za istrage i nadležnosti za sprovođenje istraga od strane ovog parlamenta. Mi smo postigli skoro 90 posto e, glasova koji su suglasni u prvom čitanju ali vrlo dobro znamo da trebamo i dalje raditi na ovom pitanju i znamo da veoma često tekstovi prolaze kroz tri čitanja i to je informacija koja je javno objavljena i također su rasprave javne, ne radi se o zatvorenim raspravama, a to je i sam temelj rada ovog parlamenta. A kada govorimo o boljem donošenju propisa, E, vidim da što se tiče odbora za predstavke, na primjer, ukoliko dođe do zlouporabe, vrlo brzo reagiramo protiv neke manje države članice, mnogo, mnogo brže nego kada se treba reagirati protiv neke veće države članice, a ponekad čak se tu radi zaista i o nekim detaljima. Mogu vam dati i nekoliko primjera za to ukoliko želite. Znate li da je na velikim e, zračnim lukama predviđena zona za životinje i da postoje pravila za prevoz tih životinja. Također imamo ponekad razmenu životinja, imamo životinje koje su namijenjene sveučilištima i na kojima se poslije vrše pokusi i ponekad e, postoje vremenski rokovi koji su zaista jako dugi, a e, znanstvo treba te životinje za pokuse i e, ne trebaju nam tako dugi vremenski rokovi. Imamo jako puno stvari na kojima bismo mogli e, konkretno raditi umjesto da samo o tome razgovaramo u Europskom parlamentu. Dakle, ja očekujem od Europske komisije, naročito od vas, odnosno od onog što je u vašoj nadležnosti, da zatraži od Europskog suda odgovor za pitanja postavljena u prethodnom postupku mnogo brže nego do sada. Neke države članice čak e, odbiju tražiti odgovor na prethodno pitanje od Europskog suda zbog svih tih vremenskih rokova koji su preduge. Moramo isto tako se potruditi da bolje razumijemo i shvatimo temeljna prava. Ponekad imam dojam da povelja za temeljna prava predstavlja prepreku za dobro tumačenje temeljnih prava. Treba nam ispravno tumačenje, ispravna interpretacija modernog prava. Ako države članice žele raditi na stvaranju međunarodnog prava kojim će ograničiti temeljna prava, onda moraju znati da te granice također imaju granice, a ta granica zapravo su europski građani. Dakle, praktički ne smiju se ograničiti prava europskih građana i to je nešto o čemu moramo voditi računa. A osim toga, u sklopu radne skupine za poslovnik e, u e, kojoj su razni kolege kao članovi, e, postoji jedna tema koja je povezana sa sve većim brojem pitanja koja ima parlamente na komisiju a to je nešto e, što komisija promatra s velikom zabrinutošću. E, to nisu samo statistička pitanja. E, a ukoliko jesu, molimo da kolege ne postavljaju takva pitanja komisiji. Za uzvrat, gospodine Timmermans, mi očekujemo da odgovori koje daje komisija budu malo sadržajniji jer e, tijekom moje parlamentarne karijere ja nisam postavio tako puno upita. E, međutim, neki od odgovora koje sam dobio graničili su sa bezobrazlukom. E, to nije nešto što možemo prihvatiti, ipak očekujemo jedan odgovor koji e, sadrži određene elemente i to su standardi od kojih ne odustajemo. Sorry. If you Sorry. want to be on the, on the, in the computer, in the internet. Thank you much. I, I saw, I saw uh, honorable member Bresso take off her E, ispričavam se, vidio sam e, zastupnika Bresota koji je skinuo slušalice dok smo govorili i zapravo u Minhenu Henry Kissinger je isto tako imao slušalice za vrijeme govora. U jednom trenutku ih je skinuo i rekao slušao sam sebe dok sam govorio na njemačkom e, jeziku. A i u određenom trenutku sam si jako puno djelovao kao njemac koji govori. Ali evo, ako mi dozvolite, ja ću pokušati odgovoriti na pitanja. Evo, pokušat ću ne koristiti slušalice, osim ako vi počnete govoriti na poljskom. Što se tiče Europske građanske inicijative, želim naglasiti da smatram da je to veoma bitan instrument za politički dijalog s društvom. Europski parlament i komisija imaju ozbiljnu odgovornost i moramo izvjeći i zatvoriti se u taj briselski mjehur, a znamo o čemu govorim u posljednja tri mjeseca naročito i moramo se povezati s našim građanima što je više moguće, a Europska građanska inicijativa zaista može biti koristan instrument za to. To može biti koristan instrument na temelju sadašnjeg zakonodavstva zakonodavstva, ali to je ipak pitanje koje moramo razmotriti. Istovremeno, sadašnji povjerenik e, ima pravnu obvezu ukoliko ta Europska građanska inicijativa postoji u tom slučaju da ona zaista funkcionira u pravnom okviru, a to je ugovor o Evropskoj uniji i komisija stoga mora poštivati i ugovore i odredbe. Ali, iako na temelju ovih pravnih zahtjeva dođemo do zaključka da ova inicijativa ne može ići dalje i dalje ju se može gledati kao temelj za nastavak političkog dijaloga sa onim ljudima koji su iskoristili tu mogućnost e, Europske građanske inicijative i potpisali predstavku. I mislim da to može biti koristan instrument jer to može privući druge ljude na reagiranje inicijative e, naših građana. I ja znam da e, će ova inicijativa i dalje nastaviti biti otvoren instrument za korištenje od strane građana i i ako budemo reagirali na inicijativu europskih građana, ne moramo se složiti s njima, zar ne? Jer mi možemo i negativno reagirati na neku predstavku i to može biti početak političkog dijaloga. Pitanje političkog dijaloga je takvo da se na kraju dijaloga ne morate složiti s ljudima, ali taj dijalog mora biti značajan i mora se voditi uz poštovanje stajališta svih sudionika. A moja odgovornost je ta da Europska komisija zaista odgovorno djeluje i odgovorno odgovori na europske građanske inicijative. Gospodin Korbert je rekao da to možda moramo izmijeniti, da moramo izmijeniti određena pravila i ja sam to i rekao u mom saslušanju. Rekao sam da ćemo morati podrobnije razmotriti uredbu i vidjeti treba li se nešto izmijeniti, ali čak i ako ne izmijenimo ništa, u tom slučaju znamo da i dalje možemo poboljšati politički dijalog i uzeti u obzir one predstavke koje su nam uputili e, europski građani putem europske građanske inicijative Dakle, svaka inicijativa koja podstakne dijalog je više nego dobrodošla. Kako odgovoriti na pitanje što je dobar zakon, odnosno propis? Mislim da je to poseban izazov za sve nas danas. Evo daću vam možda samo par elemenata. Ja mislim da dobar zakon ili propis mora biti održiv. Ne govorimo samo o E, ekološkoj održivosti, gospodarskoj održivosti i tako dalje, već isto tako i o pravnoj održivosti. Mislim da postoji razlog za revidiranje zakonodavstva kojeg imamo i procjenu održivosti tog zakonodavstva. I tu moramo uzeti u obzir sve E, sudionike i političare i vas. Političari su jako dobri kada osnivaju i razmišljaju o novim zakonima, ali E, nisu tako dobri kada se radi na reviziji starih zakona. Ako želite biti kredibilni kao e, osoba koja radi u EU, onda morate uzeti u obzir sva ona zakonodavstva koja već postoji i morate vidjeti jesu li ona održiva danas i sutra. Refit program i da mora uključiti i podrobnije razmatranje postojećeg zakonodavstva. Drugo, drugi odgovor koji bih mogao dati na ovo pitanje je sljedeći. Moramo vidjeti na koji način je to zakonodavstvo stvoreno. Kada smo počeli raditi na zakonodavstvu Europskoj komisiji, onda smo e, najprije e, sprovodili procjenu učinka. To rade službe komisije. Ishod e, ove procjene se predaje odboru za procjenu, a onda odbor to može vratiti službi zaduženoj za procjenu ukoliko nije zadovoljan ishodom i služba za procjenu može ponovno napraviti procjenu e, utjecaja. I onda se ide kroz cijeli zakonodavni postupak. Vi znate da ste na početku možda mogli nacrcati konja, a na kraju ćete dobiti kamelu, jer znate da je cijeli zakonodavni postupak složen, da morate pregovarati s državama članicama i taj postupak je toliko složen danas, jer imamo toliko država članica, toliko različitih političkih stajališta, da se ponekad usredotočavamo previše na postizanje dogovora i usredotočavanje na jasnoću tog dogovora i e, njegov učinak kada se zakonodavstvo primjeni, a ne uzimamo toliko u obzir e, razlog zbog kojeg smo počeli pregovarati. I zbog toga, e, zato što želimo postići dogovor, manja obraćamo pozornost na kvalitetu i mislim da u budućnosti moramo imati na umu da tri institucije rade u ovom postupku i da dijele odgovornost na, za procjenu učinka čak i prije nego što se propis počne primjenjivati u nekoj državi članici. To je najbolji trenutak za prosudbu o tome kakvo je zakonodavstvo. To zakonodavstvo koje je rezultat našeg zajedničkog rada. I to je trenutak kada trebamo procijeniti je li to zaista propis kojeg želimo primijeniti u državama članicama. Drugi element u procjeni dobrog zakona ili propisa je taj da e, njegove odredbe se ne mogu tumačiti na previše načina. Uzimajući u obzir da je Europa raznolika i da e, iz te raznolikosti potižemo ponekad prelako za određenim instrumentima. E, na primjer, uredbu ne možemo tek tako slobodno tumačiti, a direktive znamo da moramo pretočiti u nacionalno zakonodavstvo. Ako direktiva nije dovoljno jasna, ukoliko nije dovoljno rečeno koja su ograničenja tog e, te transpozicije, onda znamo da države članice mogu tu direktivu prilagoditi na E, sebi odgovarajući način. Dakle, dobar zakon je zakon kojeg ne možete vi prerađivati u vašu korist. Dakle, možda je to uredba ako želite, ali Europska unija je preraznolika kako bih vam dao e, samo jedan odgovor. Ne mogu reći nećemo više raditi na direktivama, već ćemo samo imati uredbe. Ni to nije moguće jer moramo poštivati raznolikost država članica. E, i raznolikost unutar država članica jer nisu sve države članice centralizirane moramo uzeti u obzir e, samo ustrojstvo u državi članici i raznolikosti i specifičnosti svake od država članica i ne postoji jedno rješenje za ovaj problem, ali moramo biti precizniji i moramo spriječiti bilo kakvu prilagodbu određenih e, propisa koji bi se jednostavno trebali pretočiti u nacionalno zakonodavstvo. Zatim, gospođa Bresso je postavila također jedno pitanje na koje ću pokušati odgovoriti. Postoji, e, potreba pojašnjenja načela proporcionalnosti i subzidijarnosti. Budući da to Budući da sam ja radio u nacionalnim sustavima, vrlo dobro znam da se često ono što se predstavlja provjerom, negativnom provjerom subzidijarnosti zapravo se e, radi o negativnom mišljenju o sadržaju zakonodavstva. I mislim da nacionalni parlamenti imaju puno pravo negativno procijeniti određeno zakonodavstvo, ali u tom slučaju to trebaju reći predstavniku njihove vlade. Ako želimo učiniti sustav učinkovitom, načelo proporcionalnosti mora se temeljiti na legalnoj, e, odnosno zakonodavnoj osnovi. To je prva provjera koja postoji, a druga provjera je instrument s kojim se Unija koristi za djelovanje proporcionalno cilju koji želi postići. I ovdje također postoje razlike među državama članicama. Ako imate zaista centraliziranu vladu, koju, to je sustav kojeg ja poznajem, onda je lakše odgovoriti na to pitanje nego ako se to pitanje postavi u Njemačkoj, Italiji ili Španjolskoj. Dakle, opet ovo načelo proporcionalnosti se mora uzeti u obzir na vrlo ozbiljan način. A ako to uradimo na ispravan način, ukoliko uspostavimo dobru komunikaciju između nacionalnih parlamenta i nacionalnog parlamenta i Europskog parlamenta na pozitivan jedan način, mislim da će to zaista doprinijeti boljem donošenju propisa. Ali naravno ne možemo biti naivni moramo isto tako dati određene dokaze i pojasniti da ponekad ono što se predstavi kao provjera subsidijarnosti zapravo samo predstavlja mišljenje nacionalnog parlamenta kojem se ne dopada sadržaj određenog zakonodavstva to je u redu, ali onda se trebate obratiti onima koji su pregovarali u vaše ime u vijeću. Ne možete to reći povjereniku, zato jer povjerenici imaju pravo to učiniti i oni trebaju predložiti taj instrument ako smatraju da se proporcionalnost nije ocjenjivala. Ako razmotrimo zajednički izvorni zakon, pa mislim da bi to bilo preteško, naročito u svjetlu velike različitosti izbornih sustava u zemljama članicama naravno intelektualno gledano ima smisla u onome što govorite, ali iz političkog stajališta mislim e, da to neće naići na dobar prijem u zemljama članicama i ne smatram da bismo trebali uložiti previše napora u to. Gospodin Corbett je spomenuo da nije usvojena rezolucija o programu rada komisije, što je istina i možete reći sa stajališta komisije da je to izvanredno i da e, to znači da parlament nema ništa protiv našeg rada i da se može nastaviti s onime što je predloženo. Međutim, smatram da je poželjno imati usmjerenja Europskog parlamenta zato jer većina u Europskom parlamentu onda može naznačiti na što se mi možemo usredotočiti, ali to nismo dobili i mislim da je to vrijedno žaljenja sa stajališta međuinstitucionalnih odnosa, no nisam siguran da komisija ima obvezu usporediti sve rezolucije i vidjeti gdje su dodirne točke. To nije zadatak koji parlament može zahtijevati od komisije. Mislim da je lopta u vašim rukama i vi trebate predložiti nešto u rezoluciji i to će onda komisija preuzeti. Ne možete tražiti od nas da počnemo se igrati slagalice sa svim elementima rezolucija. Možemo poraditi na amandmanima, ali to nije problem. Amandmani, a onda sam vas pogrešno shvatio. Ja, usvojeni amandmani, a da, u redu. Dobro. Što je Europa? E, koliko vremena imamo? Gospođa Breso je spomenula mladež i rekla je da su postavili isto pitanje kao i gospodin Viland, a i prethodni govornici. Dakle, ja ću onda objediniti ta tri pitanja. Europa za mene znači mjesto gdje se ne raspravlja o tome tko pripada ovom kontinentu. Europa je mjesto, prostor gdje ne možemo imati židove u raznim zemljama koji se ne prepoznaju u ovom kontinentu. To nije Europa. Mogli bismo do vječnosti govoriti o boljim propisima, o strukturama, o institucijama i tako dalje, ali ako 70 godina nakon kraja drugog svjetskog rata jedna od zajednica koja će uvijek pripadati našoj prošlosti, našoj povijesti, smatra da više nema svoje mjesto u Europi, to je temeljni problem i to je značajnije od svega onoga o čemu govorimo danas. Europa za mene je mjesto, prostor gdje se mi ustrajavamo na temelju vladavine prava pomoću ugovora koje potpisuju i ratificiraju zemlje članice koje nas priječavaju da ponavljamo greške iz prošlosti. To je suština Europe. I ako razmotrimo e, zajedničko tržište, ako pogledamo euro i sve ono što smo učinili u proteklih 60 godina europskih integracija, to je uvijek bilo u nastojanju da se stvori prostor gdje vladavina prava prevladava i gdje su ljudi slobodni, gdje su slobodni od progona, gdje postoji sloboda govora, sloboda vjeroispovijesti i da svatko ko živi na ovom kontinentu smatra da ima svoje mjesto u društvu. To je suština, srž Europe. Ako me pitate što to znači za zemlje članice, pa Lisabonski ugovor je tu jasan. A ako takva struktura Europe se vama ne dopada, onda slobodno možete izaći iz takve arhitekture Europe, ali ja osobno čvrsto smatram, a to nije samo moj stav, nego i stav komisije i stav predsjednika, da ako postoje neke nedoumice u vezi sa današnjim funkcioniranjem Europe, a ne možete sigurno reći da ste zadovoljni svime i ne bih rekao uopće da postoji jedna osoba u ovoj prostoriji da koja smatra da je sve u redu, naravno da postoje problemi koje trebamo riješiti i svatko može dati svoj doprinos u rješavanju tih problema. I ako danas promotrim Europski parlament i ako vidimo raspon e, političkih ideologija u e, Europskom parlamentu, to je sve došlo zato jer je to od razstajališta europskih birača. Dakle, do nikad neće biti stav Europske komisije, ali Europska komisija smatra da oblik europske integracije temeljena na vladavini prava na ugovorima ima svoj smisao i da je on omogućuje Europi mirodopsko razdoblje koje traje dulje od bilo kojeg drugoga i također da on ima i šanse u budućnosti. No, E, čuo sam e, nekoga da je u Jedinjenoj kraljevini rekao, mislim da je to bio premijer, da ne bi imao ništa protiv e, toga da Ujedinjena kraljevina istupi ili je tako nešto slično rekao. No, ja ne bih oka sklopio zbog toga jer smatram da bi bila tragedija kada bi Ujedinjena kraljevina istupila iz Europske unije. Naravno, to je njihovo suvereno pravo odlučiti o tome, može odlučiti i narod Ujedinjene kraljevine, no smatram čvrsto da će ipak prevladati zdrav razum i da će i Ujedinjena kraljevina uvidjeti da je snažnija na zajedničkom tržištu od 300 milijuna ljudi nego samostalno. No, o tome ne odlučujem ja, nego Britanci. I ja jedino mogu reći da ćemo sa stajališta sa strane komisije učiniti sve što možemo kako bismo omogućili e, Ujedinjenoj kraljevini da se ugodno osjeća u Europskoj uniji. I uvjeren sam, jer sam o tome razgovarao sa predsjednikom Junckerom, da on e, dijeli moje stajalište. To je stajalište komisije. Ipak, na kraju krajeva, ja nisam e, čuo njegov govor u Parizu, nego ću ja reći svojim riječima kako vidim situaciju. Naravno, na kraju krajeva postoje uvijek granica granice e, prostora u kojem uvažavate želje drugih. Ako drugi žele promijeniti prirodu Europske unije, Europska unija ne može promijeniti prirodu svoje suradnje. Ako uzmemo tu suradnju koja se temelji na ugovorima kojima se nastoji omogućiti svima da prihvaćaju premise ugovora i vladavine prava, ako dakle oduzmemo tu premisu, onda e, to ne možemo prihvatiti. I naravno unutar tih okvira, tih granica smatram e, da je moguć jedan zreo razgovor o budućem ustroju Europe. Ja čvrsto vjerujem da ovo poštivanje temeljnih prava, vladavine prava, ovaj pristup utemeljen na ugovorima koji je dobro poslužio Europi u posljednjih 60 godina, da ćemo nastaviti to činiti i u budućnosti, naročito s obzirom na buduće globalne izazove. Naravno, ako želimo bolje propise, onda trebamo razmisliti o boljoj provedbi, a odgovornost komisije je osigurati da zemlje članice doista i provode zakonodavstvo do one mjere u kojoj se ono mora prevesti. A ako zemlje članice propuste to učiniti, onda će komisija pokrenuti odgovarajuće postupke zbog kršnja ugovora. Ako gospodin Villand smatra da bismo trebali pozvati Njemačku na red. Ja ću naravno <laughs> provjeriti jesmo li bili preblagi prema Njemačkoj, no ne smatram da je to slučaj. Ako on smatra tako, onda ćemo ipak provjeriti. Mm, gospodine, Viland, gospodine niste bili prisutni. Gospodin Viland je izrazio zabrinutost zbog toga da je komisija stroža prema manjim zemljama članicama nego što je prema većim zemljama članicama i ja sam rekao da ću provjeriti jesmo li bili preblagi prema Njemačkoj, no mislim da to nije istina i mislim da je komisija pravedna prema svima. Na svojim drugim funkcijama nikad nisam zaprimio prigovore na pravednost komisije. Mislim da smo kao Europska unija učinili ogromnu grešku kada je riječ o paktu o stabilnosti i rastu, kada smo bili vrlo strogi prema Portugalu, a ukratko nakon toga smo dopustili Njemačkoj i Francuskoj da izbjegnu tako strogim mjerama i mislim da to ima ogromne ogromne implikacije po um, vjerodostojnost pakta o stabilnosti i rastu i to se ne smije više ponoviti. Pravila se primjenjuju jednako na sve, male ili velike. Evo, dopustite da si pogledam svoj popis pitanja. Kada je riječ o temeljnim pravima i o stavu suda, pa što se mene tiče, povelja ne samo da utječe na Europsku uniju ili institucije ili zemlje članice kada djeluju u okviru institucija. Povelju su ratificirale sve zemlje članice i ona utječe na položaj zemlja članica. E, u europskom pravu, u nacionalnom pravu, to je Europska konvencija o ljudskim pravima koja u glavnim crtama ima isto područje primjene kao i povolja. Dakle, ja moram e, reći da pomno proučavamo mišljenje Europskog suda i da će komisija reagirati na to mišljenje čim e, završimo s njegovim razmatranjem. No, Budući da je to ne samo u ugovorima, nego i u našem političkom programu, mi se i dalje zalažemo za to da se Europska unija, da Europska unija potpiše Europsku konvenciju o ljudskim pravima. Da, popis je bio vrlo dugačak, još e, su se osam kolega javili za riječ. Ako svatko postavi svoje pitanje unutar jedne minute, onda će povjerenik imati dovoljno vremena da odgovori. Dakle, molim vas da se ograničite na jednu minutu po glavi i započinjemo sa gospodinom Jazdovskim. E, pan e, e, powiedział, że pa, Gospodine povjereniče, vi ste rekli da nacionalni parlamenti zloupotrebljavaju načelo subsidijarnosti. Meni se čini da Europska komisija pri opravdavanju nekih zakonskih ataka, akata zloupotrebljava ovo načelo i zapravo ima vrlo generalni pristup tom načelu. No, imam zapravo drugačije pitanje. Htio vas, sam vas pitati o vašem mišljenju o nekim praksama koje se protive načelu slobodnog tržišta, recimo o najavi njemačke vlade da će se na strane špediterska poduzeća primijeniti propis o minimalnoj plaći, što mislim da e, spriječava slobodno pruženje usluga. Što vi mislite o toj praksi? Hvala. E, poštovani gospodine prvi potpredsjedniče, što se nas tiče, vi ste predstavnik komisije u pogledu brojnih tema. Ne radi se samo o boljim propisima, nego i o europskim vrijednostima, vladavini prava, razvoju Europske unije. To su pitanja o kojima će se raspravljati tijekom ovog mandata. O njima će se raspravljati u javnosti vrijednosti Europske unije. Neki će postaviti pitanje zašto uopće postoji još uvijek Europska unija, postoji dakle određena skepsa, a osim toga e, nakon gospođe Malmström i Vivian Redding, vi ste osoba koja zajedno s nama mora organizirati i javnu raspravu i postavlja se pitanje e, što nas čeka. E, pitanje boljih propisa. Već dugo godina je situacija takva da su zakoni na nacionalnoj razini visoka politika, a zakoni na europskoj razini loša birokracija. Ja se slažem da smo ponekad e, suviše detaljni, neprecizni. Znam e, predsjednika jednog suda e, kod kuće koji kaže da se uopće ne može e, tumačiti točno i precizno europske propise. Ja se slažem da stvari moraju postati bolje. Postoje određeni nedostaci. Treće, što se tiče nacionalnih parlamenta, e, meni je žao što zbog žutog kartona nacionalni parlamenti imaju defensivnu poziciju. E, to nije dobro. Moramo ih uključiti. Oni trebaju sudjelovati i reći što je dobro i što bi željeli da se dogodi, a ne da uvijek e, imaju defenzivnu poziciju. Hvala. Majte Ruiz. No, you don't want. Okay, great. George Gospodine Katrugalos, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Povjereniče, Doista cijenim vaše zalaganje za iskren dijalog. Imam dva kratka pitanja, no htio bih e, čuti vaš precizan odgovor. Kao što znate, u nedjelju imamo izbore u Grčkoj i vrlo je izgledno da ćemo imati novu vladu sa drugačijim mandatom. Kao središnju točku programa najavili su ponovno pregovore o ugovorima. Moje pitanje je sljedeće. Jeste li spremni kao komisija, a i pojedinačno, uključiti se u dijalog sa ovim karakteristikama koje smo spomenuli prije, ako nova vlada bude htjela ponovno pregovarati, ali ako teme za pregovore ostanu unutar okvira primarnog i sekundarnog europskog prava jer sam čuo neke tvrdnje i od drugih povjerenika da pakta sunt servanda i da solidarnost ovisi o, o pridržavanju onoga što se već dogovorilo. I zanima me koje je vaše mišljenje o tome i ako je tome tako, zašto uopće glasovati, zašto imati izbore, zašto imati demokraciju napokon ako suveren narod ne može promijeniti ne, ponavljam, konstitutivne elemente Europske unije, nego određene aspekte gospodarske politike. I moje drugo, vrlo kratko pitanje je sljedeće. Ako ste spremni ponovno pregovarati, hoćete li prepustiti pregovore trojci kao neformalnom tijelu ili ćete prenijeti pregovore unutar tijela Europske unije, a konkretno unutar Europskog parlamenta? Rangel? Uh, very shortly because... Evo, samo kratko, budući da ste već dali odgovor na moje pitanje, a ono se odnosilo na Europsku konvenciju o ljudskim pravima i o pristupanju i stoji i na mišljenje suda. Želio bih samo reći da mi je doista drago što vidim da je komisija odlučna dovršiti ugovore i da postoji politička volja da se nastavi s procesom pristupanja. Evo, to su vrlo dobre vijesti i to je sve što sam htio reći. Hvala, gospodin Castaldo. Hvala. Dobar večer, gospodine potpredsjedniče. Hvala što ste došli. Govorit ću talijanski, znam da ste vi ljubitelj mojeg jezika, mojeg grada i također da navijamo i za isti nogometni klub. Molim? Dobro. U svakom slučaju oko nečega se slažemo. Moje će pitanje biti vrlo konkretno i ono se odnosi na međuinstitucionalne odnose. Ja tražim od vas zapravo da preuzmete jednu obvezu kako biste osigurali veće prisustvo i sudjelovanje svih političkih opcija u svim tijelima komisije. Evo, imam jedan konkretan primjer koji sam ja osjetio na sebi budući da sam i u odboru AFET za vanjske poslove. E, od njega također ovisi i special committee, a to je zapravo ekvivalentno tijelo onome što postoji u Italiji, a to je COPASIR. Dakle, to je jedno jamstveno tijelo za pristupanje osjetljivim podacima i mene je šokiralo prije nekoliko mjeseci to što sam saznao da to tijelo ima pet članova i e, sukladno tome, budući da se primijenila dotova metoda, su tri člana iz i dva iz socijalista i još jedan član koji E, za koji se nadbeću ECR i ALDE zato jer su se nakon izbora promijenili omjeri. I to je iz toga isključilo četiri kluba zastupnika koji ipak imaju određenu tožinu u ovom parlamentu, odnosno ALDE, Zeleni, GUE, FDD i neovisni članovi. Dakle, smatram da bi u svim tim prilikama trebalo imati odgovarajući sastav koji će također odražavati i ishod glasovanja i omogućiti veći pluralizam, jer na taj način stvaramo e, prvorazredne i drugorazredne zastupnike u parlamentu, a mislim da to nije namjera naših institucija i nije smisao našeg rada. Mislim da bismo mogli imati plodonosnu raspravu s vama o tome i e, mogli bismo iznaći u suradnji sa komisijom e, i alternativna rješenja. Gospodin Plenković. Hvala, Danuta. Gospodine potpredsjedniče, imam tri napomene. Drago mi je što je gospodin Štojber, posebni savjetnik e, i nadam se da će nastaviti svoj izvrstan rad na boljem donošenju propisa. Htio bih jedno pojašnjenje kada je riječ o procjeni e, procjena učinka zakonodavstva i zatim drugo prisjećam se postupa prijevoda Akija, dakle, zemlje koje se žele priključiti Europskoj uniji pregovaraju o 35 poglavlja, ali kada je riječ o prijevodu, onda treba razmotriti 20 poglavlja Akija i to je dovelo do zabune u mojoj zemlji i mi smo završili sa e, prevođenjem desetaka tisuća stranica zastarjelih propisa. To treba dobro razmotriti zato jer to nije ažurirano nakon velikog proširenja. Evo, to je jedan prijedlog za budućnost e, za koji smatram da može uštedjeti i veliku količinu novca zemljama koje su u procesu pristupanja. I treće, u posljednjih nekoliko godina britanska diplomacija, nizozemska diplomacija e, šalje poruku da e, treba Europa biti prisutna samo kada je to potrebno i kako se to odražava na rad vaše komisije. Hvala, gospodin Silva Pereira. Hvala lijepa. E, moram priznati da umjesto da postavim pitanje zanimalo bi me ako biste samo ponovili e, onu svoju izjavu o tome kakav je bio postupak prema Portugalu za razliku od postupka prema e, Njemačkoj i Francuskoj. No, e, ipak to neću zatražiti. Ono što bi me zanimalo je pitanje rješavanja sporova investitora, između investitora i države u sklopu pregovora o slobodnoj e, trgovini. Zanima me koja bi poboljšanja mogla biti predviđena što se tiče te odredbe o ISDS-u. E, međutim, još nemamo nikakvo rješenje što se tiče e, sporazuma o slobodnoj trgovini s SAD-om. Riječ je o arbitražnim sudovima i zanima nas odnos između nacionalnih sudova i prizivnog mehanizma. E, komisija, međutim, što se toga tiče, već radi na nečemu i odašilje poruku da će osigurati da nadležnost europskih sudova neće biti ograničena posebnim režimima koji se odnose na sporove između investitora i država. Drugim riječima, svaki arbitražni mehanizam odnosno niti jedan arbitražni mehanizam neće biti takav da ograničava nacionalne e, sudske nadležnosti. Ja pokušavam razumjeti što to zapravo znači. E, jer obično je arbitražni postupak nešto što je alternativno rješenje u odnosu na sudski postupak. E, da li smatrate da to u budućnosti neće biti alternativa? Ili smatrate da je uvijek potrebno uključiti mehanizam e, sudskog preispitivanja odluka koje donesu arbitražni e, sudovi. Ili pak e, postoji rješenje u kojem ćemo imati ISDS, a neće postojati ograničenje nadležnosti nacionalnih sudova. Možete li nam o tome reći nešto više? Hvala. Charles Gorens. Hvala lijepa. Imao bih jedno konkretno pitanje za gospodina Timmermansa. E, sigurno se sjećate odluke Europskog vijeća prije nekoliko mjeseci kada je imenovan europski koordinator e, za ebolu. E, bilo je razumno imenovati nadležnog povjerenika, međutim e, problematičan je način na koji je donesena ta odluka. E, Europsko vijeće kaže da će određena osoba biti nadležna za to područje, a ja bih zapravo pošao od pretpostavke da postoji osnova u temeljnim ugovorima da Europska komisija sama donese tu odluku, a da pritom Europsko vijeće ne zadire u pitanja za koje je nadležna komisija. E, meni se čini da je to odluka koju je mogla e, donijeti komisija. Jedine e, olakotne okolnosti bile bi da je postojao određen, određeni zrakoprazni prostor budući da još uvijek komisija nije stupila na dužnost, odnosno parlament nije stupio na dužnost. Slažete li se s mojom procjenom? Zahvaljujem. E, mislim da je bilo postavljeno pitanje koje se odnosilo na cestarine u Njemačkoj. U mnogim zemljama postoje cestarine, naravno to mora biti na način da ne postoji diskriminacija. Ako se uvede cestarina u Njemačkoj koja se ne bi odnosila na njemačke građane nego samo na druge korisnike cesta, to je u velikoj suprotnosti sa europskim propisima. Ako primjerice vozite u Francusku i morate platiti cestarinu, onda je to nešto što svi plaćaju i francuski građani. To onda znači e, nije diskriminacija. E, postavlja se u tom slučaju e, pitanje je li primjenjiva takva cestarina. Što se tiče minimalne plaće, najniže plaće, to nije nikakav problem u odnosu na europske propise. E, pitanje uvođenja najnižih plaća je u skladu sa europskim propisima. Njemačka nije, niti, nije jedina zemlja koja koristi tu metodu u svojim radnopravnim odnosima. E, naravno, to su stvari koje se uvijek mogu dovoditi u pitanje, ali ako je odgovor jasan, onda je ovaj problem riješen na ovaj ili onaj način. Što se tiče odgovornosti za javnu raspravu, e, to je pitanje koje doista trebamo shvaćati vrlo ozbiljno. E, Jasno je da ovaj stav na koji ponekad nailazimo u europskim krugovima, a koji je dosta defenzivan i onda ljudi e, kažu tako puno radimo za Europu, zašto građani nisu zahvalni. To nije stajalište koje je korisno. Mi moramo iznositi argumente europskim građanima i moramo sudjelovati u otvorenom političkom dijalogu. A od toga e, profitira e, Europa. E, u vrijeme dok sam bio profesor deseta godina zapravo ljudi su smatrali da Europa znači da mogu slobodno boraviti u drugim državama članicama i boraviti tamo. A ja sam morao ljudima objašnjavati da to nije nešto što je došlo slučajno, to je nešto što se organizira jer ja kad sam bio mlad to nije postojalo kao mogućnost. Što se tiče europskih integracija i prednosti koje nosi Europa, sve je to postalo toliko sastavnim dijelom našeg života da to zapravo više ne vidimo. I e, mi zaboravljamo da su to izgradili ljudi, muškarci i žene, a ako su oni to izgradili, onda oni to mogu i uništiti. E, tu se moram prisjetiti svoje djece kad sam im govorila o europskim integracijama, oni su smatrali da je to uklesano u kamen, da se to ne može mijenjati. I čisto osobno moram reći da doista e, imam želju da odvedem svoju djecu e, na proljeće e, u neku od baltičkih država. Tamo sam bio u 90. godinama i ondje sam bio svjedok sukoba i događaja kada su padale žrtve KGB-a zato što je Sovjetski savez želio da te zemlje ostanu u Sovjetskom savezu. Situacija se promijenila i sada ljudi mogu putovati. Ja želim eh, da moja djeca vide da eh, je postojala i drugačija situacija. To je bilo prije eh, samo 25 godina. To je rasprava koju trebamo voditi u, Europu, u Europi. Moramo razgovarati o temeljnim pitanjima. Ako pogledamo ljude koji su bili na Majdanu u Kijevu, oni su mahali plavim zastavama sa žutim zvijezdama. E, oni to nisu radili zato što žele da netko bude u Europskoj komisiji ili parlamentu. E, nisu govorili o Briselu zbog institucija, nisu mahali europskom zastavom tek tako oni su to činili zbog određenih vrijednosti, vrijednosti koje mi zapravo uzimamo zdravo za gotovo, a to nije nešto što trebamo uzimati zdravo za gotovo, to je nešto za što smo se borili. Kada govorimo o europskim integracijama, svi moramo sudjelovati u toj raspravi, jer kada govorimo o europskim vrijednostima, to ne znači da vjerujemo u institucionalne rješenja kojima se jamče te vrijednosti. To je nešto o čemu možemo raspravljati. Moramo biti otvoreni za tu raspravu i ja sam spremena u tome sudjelovati. Bolji propisi, da, to ne znači manje propisa. Nadam se da to može značiti manje propisa, ali to nije nužno slučaj. E, to znači da postoje propisi koji služe interesima europske javnosti ću vam neki konkretan primjer. Mislim da prije 5-6 godina većina onih e, koji su imali malo i srednje poduzeće smatrali su da je Europa dobra za njih, e, da im je korisna. E, meni se čini da danas većina malih i srednjih poduzetnika smatra da Europska unija za njih znači veće opterećenje i da zapravo ne mogu zapošljavati više ljudi. E, ja bih želio da prije kraja mog mandata doista imamo situaciju da mali i srednji poduzetnici mogu reći da je administrativno opterećenje manje, da mogu zapošljavati više ljudi i da mogu poslovati na način na koji žele a to možemo učiniti i bez snižavanja socijalnih standarda. To možemo učiniti na održiv način, možemo stvoriti održivo okruženje. Znam da će to biti vrlo zahtjevan posao, ali tko uopće želi neki lak, jednostavan posao? No, isto tako smatram da moramo imati pozitivnu agendu u odnosu na nacionalne parlamente, ali ne smijemo upasti u zamku da njima dajemo pravo na inicijativu. To je ono što oni žele. Neki od njih to žele, da budem potpuno precizan. Moramo pokušati pronaći način na koji u jedan pozitivan program rada, to neće biti neki zeleni karton, E, gdje će se razgovarati o automatskim inicijativama koje pokreću određeni nacionalni parlamenti. Smatram da bi to predstavljalo povredu temeljnih ugovora. Ako to želite, moramo mijenjati ugovore, ali to je nešto što ne možemo učiniti bez promjena ugovora. Moramo pronaći političke mogućnosti za uključivanje nacionalnih parlamenta i to na način koji neće zahtijevati izmjene temeljnih ugovora. Što se tiče izbora u Grčkoj, no, E, šest puta sam e, bio izabran u nacionalni parlament. E, volio bih kada bi u Briselu netko rekao nešto aktualno i uvijek mi je bilo drago kada je netko rekao nešto aktualno nekoliko dana prije izbora kako bih ja to mogao komentirati. Uz puno poštovanje mogu vam dati kojekakav odgovor i E, izbjegavati pravi odgovor, ali ja vam ne želim dati odgovor, jer što god da kažem zapravo se može iskoristiti, jer izbori su tek za nekoliko dana. E, nakon izbora bit ću vam na raspolaganju i moći ćemo razgovarati o tome. Što se tiče sastava odbora, To je pitanje koje se odnosi na vaš parlament, a ne na komisiju. Nije komisija ta koja može e, odlučivati o tome e, kako ćete sastaviti svoje parlamentarne odbore. Ispravite me ako sam to pogrešno shvatio. Mikrofon nije uključen. E, u potpunosti razumijem ono što želite reći. Međutim, članovi eh, odbora parlamenta u određenom odboru, to je odluka o kojoj, koju donosi parlament. To nije odluka koju donosi komisija. Vi ovdje koristite Dontovu metodu koja se koristi i drugdje E, jedini prijateljski savjet koji mogu dati Europskom parlamentu, iako to ne spada u moje područje nadležnosti, međutim temeljem iskustva u nizozemskom parlamentu, e, e, nakon što ima više stranaka, ponovno se preispituje sustav raspodjele mjesta. Međutim, ne mogu ja tu se očitovati i govoriti nešto o tome na koji se način treba organizirati parlament. Hvala lijepa. Što se tiče mog pitanja, eh, ono se nije odnosilo na to da bi komisija trebala mijenjati pravila ili poslovnik parlamenta ili mijenjati Dontovu metodu. Eh, pitanje se samo odnosilo na eventualno povećanje mjesta temeljem međuinstitucionalnog sporazuma kako bi se parlamentu omogućile razne mogućnosti jer ako imamo pet mjesta u nekim slučajevima smo isključeni jer e, ima sedam mjesta i to je zapravo smisao mog pitanja razumijem o čemu govorite, ali bojim se da tu nema puno toga što bih ja mogao učiniti, iskreno rečeno. E, s obzirom na politički pokret iz kojeg dolazite, a zalažete se za veću razinu birokracije, to ne razumijem, ali možda nije to ono što želite reći. E, temeljem e, vlastite karijere i iskustva u mojoj zemlji. E, znam da male stranke ako ima e, više malih stranaka postoji veća potreba zapravo da se čuje više različitih glasova međutim ja vam ne mogu ponuditi rješenje za ovaj konkretan problem o kojem govorite zahvalio bih gospodinu plenkoviću na tome što mi je skrenuo pozornost na problem prevođenja pravne stečevine e, moramo biti svjesni toga u budućnosti e, međutim E, moram reći da ne predviđamo proširenje tijekom mandata ove komisije. To naravno ne znači da nećemo dalje raditi na svi onim aktivnostima koje su u pripremi. E, svakako hoćemo, to je naša velika odgovornost. A što se tiče E, planova nizozemskih, danskih i tako dalje. E, podsjetio bih vas na javne izjave Junkera, Šulca, Verhofstata i e, svih čelnika tijekom kampanje. Svi su rekli da Europa mora biti velika što se tiče velikih stvari, mala što se tiče malih. Moramo naglasak staviti na one bitne stvari. Svi su govorili o tome i ako je to nešto što obećate tijekom predizborne kampanje, onda to trebate provesti u dijelo nakon što budete izabrani. I to je stajalište predsjednika Junkera. E, kada govorimo o programu rada komisije, e, aktivnostima za e, E, donošenje i revidiranje zakonodavstva, prikladnog zakonodavstva, e, tu moramo biti svjesni zadataka svih triju institucija. A što se tiče rješavanja sporova između investitora i države, e, tu moram reći da na bilateralnoj osnovi postoje razni sporazumi između država članica i trećih strana o rješavanju sporova između investitora i države. Neki to opisuju kao džavolji instrument koji će prekinuti demokraciju u Europi, međutim to je veliko pretjerivanje. E, mi smo daleko od toga da bismo točno definirali kako to treba izgledati u potencijalnom TTIP-u. Meni se čini E, i moram istaknuti da ako budem smatrao da to nije adekvatno rješenje za prava europskih građana, onda ću ja biti protiv toga. To je moje obećanje vama. I e, ozbiljno shvaćam svoju ulogu. A ako me danas pitate da vam točno kažem što mislimo kada kažemo da nećemo ograničiti pristup pravosuđu europskih građana, onda od mene zapravo tražite da vam pojasnim jedno načelo koje vam mogu pojasniti tek nakon pregovora. Međutim, to načelo vrijedi. I jamčim vam da ćemo doista voditi računa o tom načelu, ugraditi to načelo u ISDS koji može biti koristan u TTIP-u. Ako ne uspijemo ostvariti dogovor e, što se tiče te odredbe o rješavanju sporova, ponovno ćemo se njome baviti. E, ja nisam opsjednut e, tom idejom da moramo imati takvu odredbu o rješavanju sporova. Međutim, što se tiče mehanizama za rješavanje sporova, postoje neki od njih koji su doista bili korisni i za europska poduzeća i europske građane. E, što se tiče pitanja tko treba biti nadležan za pitanja e, krize povezane s ebolom. E, tu su postojale dvije mogućnosti, bilo povjerenik ili neki vanjski stručnjak koji bi bio zadužen od strane Europskog vijeća i Europske komisije kako bi preuzeo tu ulogu. I onda je ako se ne varam, temeljem prijedloga predsjednika komisije donesena odluka da za to treba biti nadležan nadležni povjerenik u komisiji. I to je odluka koja je donesena, on je obavio sjajan posao, e, puno putuje i ulaže jako puno truda. Da, e, komisija je mogla tu odluku donijeti sama da Kristos E, treba biti nadležan za to. Međutim, prije nego što je donesena ta odluka, situacija je morala biti potpuno jasna u odnosima između komisije i vijeća. Hoće li se imenovati povjerenik nadležan za to unutar komisije ili neka treća osoba? Meni je jako drago što je donesena ova odluka. Mislim da sam dao odgovor na sva pitanja. E, moje zadnje pitanje kako se osjećate dva i pol mjeseca u komisiji? Jeste li zadovoljni? Spremni otići? Je li to samo dva i pol mjeseca? No, što se tiče mog iskustva u ovom trenutku, redovit dijalog sa raznim odborima s parlamentom bio je jako koristan što se tiče jasnog uvida o situaciju informiranja parlamenta o zbivanjima u komisiji. E, to je nešto što doista cijenim e, i nadam se da ćemo to nastaviti raditi. U potpunosti sam svjestan toga da to nije lak zadatak. Isto tako, ako se svi načalno slažu da je potrebno smanjiti administrativno opterećenje, onda se obično radi o E, nečijoj tuđoj birokraciji koju želite smanjiti, a ne vlastitoj. to e, nastojat ću to uzeti u obzir kada budem iznosio svoje prijedloge. Hvala vam lijepa u ime svih nas. Želimo vam sve najbolje u ove godini i u budućnosti. Hvala.